I'm sorry. Good evening, ladies and gentlemen. Lijepo vas pozdravljam, dame i gospodo, na ovom zajedničkom sastanku dvaju odbora Europskog parlamenta, odbora Ekon i odbora regi. Ovaj sastanak je sazvan zbog saslušanja Europske komisije vezano uz obustavu europskih strukturnih investicijskih fondova što je predviđeno uredbom 1303 2013. godine, članak 23. stavak 15. Prije svega želim pozdraviti potpredsjednika komisije Jurki Katajnena te povjerenicu Kretu na večerašnji sastanak. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i hvala na daljnjoj suradnji. Ovo je prvi puta da se sastajemo u ovom formatu. Imat ćemo prvi strukturni strukturirani dijalog i saslušanje komisije vezano uz moguću obustavu isplate europskih investicijskih i, i strukturnih fondova. Dakle, e, kada je ustanovljeno da Španjolska i Portugal nisu poduzeli odgovarajuće mjere kako bi smanjili deficit temeljem pakta o stabilnosti i rastu. Komisija je donijela odluku što je aktiviralo sankcije temeljem e, postupka u slučaju prekomjernog deficita. Postojala je mogućnost izricanja novčane kazne te obustava e, plaćanja ili obveza iz ESI fondova te um, vezano uz operativne programe u ove dvije države članice. Vijeće je na temelju prijedloga komisije u osmom mjesecu donijelo odluku da e, neće biti izrečena novčana kazna Španjolskoj niti Portugalu. Komisija sada treba predložiti vijeću da obustavi dio ili e, sve e, isplate i obveze e, vezano uz strukturne fondove koje se odnose na ove dvije zemlje. Međutim, komisija može donijeti takvu odluku tek nakon što provede strukturirani dijalog sa zastupnicima Europskog parlamenta. I zato smo danas ovdje kako bismo održali taj strukturirani dijalog. Želim također spomenuti da je ovdje s nama i predstavnik odbora regija. Oni imaju posebno stajalište vezano uz situaciju u Španjolskoj i Portugalu. To možete pronaći na internetskim stranicama odbora regija. Sada dajem riječ gospodinu Gualtieriju koji će vam reći nekoliko uvodnih riječi. Hvala lijepa. Ja također želim pozdraviti potpredsjednika Katajnena i povjerenicu Kretu. Pozdravljam sve vas na ovom strukturiranom dijalogu. Mislim da ste vrlo dobro saželi e, postupak koji nas je doveo do otvaranja ovog strukturiranog dijaloga, tako da na početku želim napomenuti da ovime otvaramo postupak strukturiranog dijaloga, te ćemo tijekom tog postupka razmotriti trebamo li poduzeti daljnje korake nakon ishoda ovog strukturiranog dijaloga, a to će evaluirati e, dva odbora na zajedničkom sastanku predsjedništva. E, sada ćemo započeti sa sastankom. E, ne znamo hoćemo li danas završiti. Još jedna važna napomena je sljedeća. Dakle, uredba e, o strukturnim investicijskim fondovima predviđa i postupak preispitivanja, no kao što je rekla kolegica, ovdje se preklapaju dva različita postupka e, koja se aktiviraju istom odlukom vijeća. Vijeće je donijelo odluku da e, ove zemlje nisu poduzele djelotvorne mjere, a na temelju predloga komisije vijeće je nakon toga donio odluku da ne primjeni e, izricane novčane kazne ovim zemljama, imajući u vidu e, teške socioekonomske okolnosti, te mjere i predanost e, vlada tih dviju država članica. S druge strane tu imamo i ovaj drugi dio koji je obuhvaćen uredbom o strukturnim investicijskim fondovima, prema kojem je komisija obvezna iznijeti prijedlog, no istovremeno se od komisije traže da u potpunosti e, uzme u obzir ishod razgovora u sklopu strukturiranog dijaloga te različite makroekonomske indikatore. Imaćemo ćemo priliku o tome dublje porazgovarati, e, dakle vidjet ćemo e, koliko je naše diskrecijsko pravo u parlamentu. Mi možda mislimo da je više nego što to smatra komisija, ali upravo ćemo o tome i razgovarati. Želim vas još jedan podsjetiti da je jedan od razloga za održavanje strukturiranog dijaloga da se čuju e, svi detalji vezano uz mjere koje se namjeravaju poduzeti. Ukoliko ne budemo dobili dovoljno podataka, morat ćemo nastaviti postupak strukturiranog dijaloga. Izvolite, vraćam vam riječ. Hvala. Prije svega ćemo sada dati riječ predstavnicima Europske komisije koliko mi je poznato, mislim da je tako predviđeno ovim postupkom. Dakle, najprije riječ ima potpredsjednik Katajnen, izvolite. Hvala predsjednice Mihajlova, hvala što ste nas pozvali na ovo saslušanje, odnosno razmjenu mišljenja. Veliko nam je zadovoljstvo što smo danas ovdje kako bismo čuli vaše mišljenje i, i dali neka pojašnjenja vezano uz funkcioniranje makroekonomske uvjetovanosti u europskim strukturnim investicijskim fondovima. To nema mnogo veze sa paktom o stabilnosti i rastu, više se radi o makroekonomskim kriterijima u sklopu ESI fondova. Kao što znate, komisija je predana da provodi pozitivan e, trend strukturnih reformi kako bi se potaknuo e, rast i zapošljavanje. Također je predana socijalnoj pravdi i pokazala da je spremna primijeniti pravila na inteligentan način kako bi se došlo do kvalitetnih rezultata. Razlog što smo se večeras ovdje okupili proizlazi iz odluke vijeća od 12. srpnja ove godine, odnosno dvije odluke gdje je utvrđeno da Španjolska i Portugal nisu poduzele djelotvorne mjere u godinama 2013. i 2015. a u sklopu e, postupka u slučaju prekomjernih deficita. Komisija je e, uzela u obzir i obrazložene zahtjeve Španjolske i Portugala te napore za provođenje reformi, socioekonomske okolnosti te napore u provedbi pravila pakta o stabilnosti i rastu. Vijeće je 8. koloza donijela odluku da ne izrekne novčane kazne u sklopu korektivnog postupka iz Pakta o stabilnosti i rastu. Istovremeno je izrađen novi fiskalni program za obje zemlje, te zatraženo da obje zemlje podnesu izvješće do 15. listopada o poduzetim mjerama. E, to će biti istovremeno sa nacrtima proračunskih planova za 2017. godinu. Odluka komisije iz srpnja aktivira e, postupak makroekonomske uvjetovanosti čime se povezuju ESI fondovi i e, Europsko ekonomsko upravljanje onako kako su to definirali su zakonodavci. Temeljem tih pravila komisija mora izniti prijedlog o obustavi dijela obveza iz ESI fondova za 2017. godinu. Ovdje se ne radi o plaćanjima nego o obvezama, nakon što provede strukturirani dijalog sa Europskim parlamentom. Prema tome, bit će još e, mnogo sredstava na raspolaganju za obje zemlje, čak i ako komisija donese odluku o obustavi dijela e, obveza. U tom smislu sam uputio e, pismo predsjedniku Europskog parlamenta 14. srpnja, te iskazao spremnost komisije da sudjeluje u postupku strukturiranog dijaloga vezano uz primjenu ove mjere. Drago mi je što e, danas, 3. listopada, možemo održati razmjenu mišljenja sa zastupnicima iz šest različitih odbora. Želimo također zahvaliti predsjednicima odbora Regi i Ekon koji su organizirali ovaj sastanak i radujemo se otvorenoj razmjeni mišljenja i da kako mi ćemo podnijeti izvješće o e, tijeku ovoga sastanka kolegiju povjerenika. Hvala potpredsjedniče. Sada riječ ima povjerenica Kretu. Hvala predsjednice. Mm, također pozdravljam i predsjednika odbora Ekon i predstavnike ostalih odbora, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Smatram da je ovaj sastanak vrlo važan i da govori o visokoj razini uvažavanja između naše dvije institucije. Dopunit ću potpredsjednika Katajnena i nešto ću više detalja iznijeti o tome kako funkcionira ova mjera. Kao što je rečeno, temeljem članka 23. uredbe o zajedničkim odredbama, nakon što vijeće donese odluku o tome da neka zemlja nije poduzela djelotvorne mjere u sklopu korektivnog postupka pakta o stabilnosti, komisija je pravno obvezna predložiti vijeću da obustavi dio strukturnih fondova za sljedeću godinu. Vrlo sam zahvalna što mi je dana prilika da donesem odluku nakon provedbe strukturiranog dijaloga. Mislim da je to jedan vrlo demokratski način zajedničkog rada. Na početku želim reći da moguća obustava fondova ne predstavlja kaznu. To bi bio slučaj e, u sklopu pakta o stabilnosti i rastu gdje se odmah izriče novčana kazna. To spada u e, jedan širi opseg mjera koje obučuje Xante uvjete te je vezano uz preporuke pojedinim zemljama. Tu se uspostavlja okvir e, kako bi se maksimizirala, e, maksimiziralo iskorištavanje sredstava iz fondova. Možda su neki od vas bili ovdje u parlamentu kada je donesena ova uredba, kao što vam je poznata. Ovu je uredbu donio Europski parlament zajedno s vijećem u su zakonodavnom postupku. Sjećam se kada je Europski parlament donio odluku o tim e, uvjetima, e, to je bilo percipirano na pozitivan način, budući da e, je zemljama članicama dano dovoljno vremena da ispune zahtjeve iz preporuka vijeća. Zatim, želim vam pružiti jamstva da obustava E, dijela sredstava iz ESI fondova nema nikakav kratkoročni utjecaj na provedbu programa. Ukoliko se donese odluka o ovoj obustavi, to će se ticati dijela obveza za sljedeću godinu, kao što je spomenuo, jer to se neće odnositi na plaćanja. Dakle, obveze znači ono a to je iznos e, za koji se zemlja obvezala da će potrošiti tijekom 2017. godine. U strukturnom e, fondu imamo pravilo N plus kao što vam je poznato, ono što je predviđeno za 2014. treba potrošiti do kraja 2017. godine. Dakle, ako se obustavi dio e, sredstava za 2017. godinu, to će se odraziti tek krajem 2020. godine i samo u slučaju da država članica ne poduzme nikakve mjere kako bi e, ispunila odredbe iz uredbe. Ono što mogu reći jest da ove E, obje zemlje imaju e, dovoljno sredstava za 2014. 2015. i 2016. Dakle, tu ima dovoljno sredstava za obveze i na temelju toga komisija može nastaviti s isplatama. Svima nam je poznato da je ova privremena obustava jedna privremena mjera i uvjerena sam da nećemo dočekati 2020. na ovaj način jer su se obje zemlje obvezale da će 15. listopada podnijeti e, svoj nacrt proračuna, tako da će komisija obustaviti primjenu ove mjere čim e, Španjolska i Portugal ispune obveze ili čim se e, ustanovi da je ispravljen taj prekomjerni deficit. U tom slučaju će se sredstva prebaciti na sljedeće razdoblje. Zatim, e, isto tako postoje i e, kriteriji u ovoj uredbi te, neki e, olakšavajući olakšavajuće okolnosti. Nakon rasprave Komisije Europskog parlamenta te mi je iznimno drago što mi je e, dana ova mogućnost da e, aktiviramo i te ublažavajuće okolnosti. Kao što sam rekla, to nam omogućuje da damo državama članicama više prostora i vremena kako bi e, ispunile obveze iz preporuka vijeća. Dakle, socioekonomske okolnosti u dotičnoj državi članci također će biti uzete u obzir, posebno stopa nezaposlenosti koja je visoka kako u Španjolskoj tako i u Portugalu. Drugim riječima komisija bi u načelu mogla izniti svoj prijedlog o obustavi obveza, ali ispod e, maksimalne razine propisane uredbom. Što se tiče programa koji će biti obuhvaćeni ovom mjerom, Logika je sljedeća. Obustava se mora primjenjivati na proporcionalan način na sve programe, prioritete i strukturne fondove. Međutim, ovom uredbom se predviđa da neki programi i prioriteti budu isključeni iz primjene ove suspenzije, posebno oni e, koji su posebno važni za rješavanje negativnih socioekonomskih okolnosti što uključuje i ulaganja za inicijativu za mlade. Osim nekih e, programa iz ESI fondova, dakle njihovo isključivanje iz e, primjene suspenzije, znači da bi trebalo povećati razinu sredstava koja će se suspendirati iz drugih programa. Dakle, činjenica da se možda suspenzije neće primjenjivati na neke programe značilo bi teške odluke, posebno kada je riječ o nacionalnim regionalnim programima i trebalo bi dati obrazloženje zašto se neki programi smatraju važnijima od drugih. Mi smo ovdje kako bismo čuli vaš stav o tome, a da kako na kraju će parlament objaviti svoje mišljenje, a na temelju toga će kolegi povjerenika donijeti vlastitu odluku. Hvala lijepa i rado ću čuti vaše komentare i pitanja. Hvala. A sada će predsjedateljica odbora Ređi nastaviti, međutim ja moram nešto reći jer mi smo zakonodavci i mi moramo zaista e, poštovati tumačenje komisije i e, želju zakonodavca. Međutim, koliko znam, nije se to smatralo sankcijom, nego pozitivnim poticajem. Mi znamo da su neki od nas bili protiv toga i da nismo to smatrali pozitivnom, pozitivnom mjeru, tu obustavu pozitiva je, obustava je neka vrsta kaznene mjere. Evo, ovo je tipična primjedba parlamenta. Međutim, želim vas e, podsjetiti da članove, dvaju dva odbora da ćemo imati naš sastanak e, u dva dijela od sada. Započet ćemo s odborom Ređi i sa njihovim članovima. Moj je cilj da e, pazim na vrijeme našeg sastanka, zato jer od ovog trenutka nadalje moramo imati dovoljno vremena za pitanja iz oba odbora i za odgovore u ime komisije. Zato predlažem da članovi odbora ređi imaju dva, dvije minute za koordinatore, za pitanja i za prijedloge, a jednu minutu za drugi krug, ukoliko će biti drugoga kruga. A što se za druge članove odbora ređen. Žao mi je, ali ograničeno je vrijeme i kao obično nemamo dovoljno vremena za sve. Nakon toga, nakon prvog kruga s koordinatorima dati ćemo riječ našim gostima da odgovore na pitanja, a nakon toga ćemo nastaviti s drugim krugom. Sada bih započela sa koordinatorima u e, redoslijedu protokola, dakle dvije minute za svakog e, koordinatora. Gospodin e, Lambert van Visteroj za EPP. Hvala lijepa. Drago mi je što otvaram ovaj dijalog. Kao što ste već rekli, ja sam bio prije 4-5 godina u pregovorima i svega se sjećam o čemu se tamo raspravljalo. Da budemo precizni, kada smo govorili o toj mogućnosti prema članku 23 to je bila posljednje, posljednje, posljednje rješenje. Dakle, ne radi se o birokratskoj ili robotskoj mjeri. Kao što je povjerenik upravo rekao, radilo se o inteligentnom pristupu. Vaša komisija je e, politička komisija. To je ono što ste rekli, to je jasno. Promijenili ste prijedlog o roamingu i zato što je postao razlog da se ne uvede nešto što je možda bilo razumno a to je točno dovedeno u pitanje upravo u ovom strukturnom dijalogu. Mogu vam reći da ako pogledamo način na koji smo ovo formulirali, ne radi se o automatskom postupku, nego mi gledamo je li to razmjerno Možete reći to se ne dotiče plaćanja. Nikada nije ni namjeravalo da se dotiče plaćanja, nego se dotiče obveza od 1. siječnja sljedeće godine. Vidjeli smo da Portugal je jednu trećinu novca za investicije dobiva iz Europe. Dakle, njih E, dotičete u samo srce programe e, obrazovanja, ruralni razvoj, poljoprivreda i poljoprivrednike, sve ono što, o čemu vi govorite. Dakle, prva uloga ovog strukturnog dijaloga šalje jasnu poruku. Ja sam sada izvjestitelj za strukturne, za program podrške strukturnim reformama. Dakle, radi se o prijedlogu komisije i nadam se da ćemo se uskoro dogovoriti. Znači da iz regionalnih fondova mi dajemo potporu zemljama, posebno Portugalu i Španjolskoj, da oni naprave svoje prilagodbe kako bi to bilo bolje. Ne radi se samo o novcu i novcu i rezanju, radi, radi se upravo o inteligenciji. Ja pozivam komisiju i želim dobiti odgovor da e, izmislite jedan pristup gdje nećete kažnjavati e, krive ljude. Niste kažnjavali države, a sada kažnjavate e, korisnike, a to je nemoguće. Hvala. Hvala gospodine Van Listeroj. Dobar početak dijele. Gospodin Guculin u ime e, socijaldemokrata. Kao što znate, mi smatramo ovu mjeru jednom absurdnom i neinteligentnom mjerom, kao što je upravo rečeno. To je isto tako e, izrodila jedna politička, e, političko razdoblje iz trijaloga, jer to nije bio akt odbora ređe kada smo razgovarali o reformi, nego se radilo o trijalogiju da potičemo komisiju da zatraži taj kompromis o kojem je govorio gospodin Van Listeroj. I to je izražaj politike stare komisije. I mi smo uvijek bili protiv toga, bez obzira na političke smjernice. Odbor ređi se uvijek eh, od, tome protivi jer smatramo da, ovu, da je ova mjera nedjelotvorna, a isto tako nije dobra ni za gospodarsko upravljanje zato što prekida jedan investicijski program, jedan javni investicijski program kada intervenira na plaćanja, a isto tako šteti uspjehu samih programa kada intervenira na obveze zato što odgađa programiranje. Dakle, ne radi se samo o ovom programu N plus 3, nego to e, odgađa programiranje izbore te zemlje i proizvodi učinak na lokalne zajednice, kako nam je Van Risteroj upravo rekao, i to na ozbiljan način. I zato se vraćamo na određeno stajalište. Mi smo uvijek željeli da se nikada ne upotrijebi ova E, mjera. Mi smo mislili da to uvijek posljednje rješenje, uvijek se tako tumačilo to u našem odboru ređi. Međutim, paradoksalno, a to je pitanje koje vam sada postavljam, to sada postaje prvi izbor. Zato što vi kao komisija, a mislim da to činite dobro, e, ne e, uključujete jedan, jedan mehanizam kazne, ovih novčanih kazni prema Španjolskoj i e, Italiji, ali pretvarate upravo ove mjere u određene novčane kazne. Nakon ovog strukturnog dijaloga željeli bismo razumjeti i e, e, pravne, temelje ove vaše odluke i što smatrate provesti u trenutku kada želite obustaviti financijska sredstva. Hvala lijepa. U ime ECR-a, gospođa Ruža Tomašić. Dvije minute vas molim. ECR se slaže da svaka odluka koja je vezana za obustavu strukturalnih i investicijskih fondova e, mora se dobro razmotriti, treba biti opravdana i mora biti posljednje rješenje. Iako postoje neka mišljenja u ECR-u o vrijednosti te sankcije, nema sumnje da vjerodostojnost e, pravilnika Europske unije će e, biti e, oštećena svaki puta kada se pokrene, a ne nametne upravo ta mjera. Mi suosjećamo sa građanima Španjolske i Portugala koji su kao i drugi u Europi trpili gospodarsku krizu. Dakle, mi to smatramo jednom strogom kaznom. Međutim, ECR prihvaća da stabilna stabilne investicije i jedan okoliš e, za politike e, investicija može ohrabriti provedbu glavnih investicijskih alata Europske unije. Hvala, hvala lijepa. Sljedeći govornika, Van Milterborg. Hvala lijepa. E, želim dobrodošlicu povjerenicima. Kao prvo želio bih vas zahvaliti, vam zahvaliti jer sam u politiku e, pročitao mali članak koji je imao link na vaš briefing i moram reći da ga svima preporučam. Vrlo je bilo precizan, jasan i vrlo jasno je da postoji pravna obveza kada se radi o makroekonomskoj uvjetovanosti u e, članku 23 e, stavku 9 da se pokrene upravo to u tim okolnostima. I zato moramo odlučiti da to trebamo učiniti. Usprkos velikim naporima, ogromnim naporima e, Španjolske i Portugala, mi smo sada u situaciji da imamo izjavu da je ta mjera bila neučinkovita u sklopu e, postupka prekomjernog deficita. I nemamo izbora kada govorimo o povezivanju investicija e, unutar e, ESI-a, da to povežemo sa zdravim gospodarskim upravljanjem. I zato možemo reći da je to šteta, međutim to su pravila koja moramo poštovati. Moramo ih poštovati zato jer inače nećemo imati upravljanja. Zato molimo komisiju da e, izradi namjenska rješenja, e, dakle treba unijeti strukturne reforme i slično. Međutim, ako pogledate članak 23. i e, prilog 3 uredbe o zajedničkim odredbama, postoji nešto što je vezano za opseg i razinu obustave obveza. Imate li već procjenu, prvu procjenu posebno o opsegu? Već ste napisali u srpnju jedno pismo koje je spomenulo sve programe, međutim ja bih želio znati koji je opseg moguće obustave ovog trenutka. Kada možemo očekivati prijedlog? Hoće li to biti za mjesec dana i e, hoćete li ponovo obrazložiti taj prijedlog ovdje u parlamentu? Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodina Marže, u ime GUE. Hvala vam lijepo. Da smo u članku 23. htjeli strukturirani dijalog, Zapravo to smo htjeli zato što se svi bojimo onoga najgoreg, a najgore je upravo pred nama danas. Moramo se podsjetiti da je Europski parlament bio jedina institucija koja je povela borbu i koja je vodila borbu do posljednjeg trenutka protiv uvođenja uvjetovanosti u opća pravila koja se tiču ESI fondova. I postoji nedosljednost između toga što vijeće pokušava ne izreći novčane kazne s jedne strane i s druge strane Europskog parlamenta e, bilo bi nedosljedno kada bi on sada preporučio da se obustavi e, primjena e, sredstava iz fondova. Za nas bi to bilo vrlo opasno i nepravedno. Nepravedno zato što regije plaćaju najveću cijenu zbog političkih i proračunskih odluka, a to ne spada u njihovu nadležnost. To je apsurdno u ekonomskom smislu jer strukturni fondovi doprinose ulaganjima, rastu i zapošljavanju u manje razvijenim regijama koje su vrlo često u teškoj situaciji kao što je slučaj u Španjolskoj i Portugalu i te regije se od toga neće oporaviti. To je također opasno za europski projekt budući da kohezijska politika nije samo varijabla prilagodbe za preporuke iz europskog semestra, niti bi trebala biti u službi država koje žele zatvoriti Europsku uniju u ono š, žele ju nadzirati i kazniti i Europska e, unija dakle kada bi ona uistinu e, postala takvom ona više se ne bi mogla obraniti. Želimo li uistinu to nakon Brexita? To je moje pitanje. Drugo pitanje, mislim da bi bilo dobro da se sankcioniraju države koje krše temeljna prava i koje ugrožavaju europski projekt. Hvala lijepa. Gospođa Vana u ime zelenih. Hvala lijepa e, gospodine potpredsjedniče i povjerenici. Željela bih reći da e, Zeleni također vjeruju da, da načelo makroekonomske uvjetovanosti nije pravi način i da su ove mjere potpuno kontraproduktivne. S jedne strane zato što govorimo o regijama i područjama koje su već snažno pogođene, a kontraproduktivna je i zato što govorimo o tome da ćemo utjecati na ranjive ljude koji već mnogo godina zbog takvih e, mjera e, se bore za preživljavanje. Kontraproduktivne su i zato što obustava ovih fondova će napraviti još veće podjele u Europi. U u vrijeme Brexita u Jedinjenoj kraljevini važno je da se usredotočimo na investicije, a ne da obustavljamo fondove. To je potpuno kriva poruka koju šaljemo. Moje pitanje vama, e, jesu e, faktori ublažavanja. To je nešto što za što se parlament vrlo e, snažno borio. Koje faktore ublažavanja e, smatrate da ćemo koristiti? E, Radili se oko 50% posto e, obveza. Željeli bismo dodatne informacije i određene brojke vezane za ove ublažavajuće faktore. To je nešto o čemu bi trebalo obavijestiti Europski parlament kako bismo mogli nastaviti ovaj strukturni dijalog. Isto tako, e, koje proračunske iznose e, imamo ovdje? Isto tako želim reći da strukturirani dijalog je mogao imati mnogo veći potencijal E, da e, je Europski parlament donio rezoluciju vezano za ovo. Gospođa Demato, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, Cinque Stelle je protiv ovog pokreta, pokreta zato što smatramo da jako utječe na regionalne i lokalne vlasti koje, gdje se obustavljaju njihovi projekti dok e, e, povećanje javnog duga e, postaje sve jače. To utječe i na koheziju. Danas moramo aktivirati članak 23 prema dvije zemlje koje su morale zaista uvesti jako stroge mjere štednje kako bi ušli u pakt o stabilnosti i rastu kohezijska politika jest provediva, međutim nedostaje e, mehanizam za investicije. Dakle, e, treba unijeti parlament u ovaj e, mehanizam obustave fondova je jako loše ako želimo zaista promicati jednu regionalnu politiku, razvoj i razvoj teritorija. Zaista smo šokirani e, e, što moramo primijeniti ovakve, e, ovakve mjere. Ne znam je li na taj način se borite protiv euroskepticizma. Imamo dvije zemlje koje su u a vi ih još više kažnjavate. možda se je ova komisija zaboravila na solidarnost iz ugovora o Europskoj uniji. Portugalski minister e, govori da bi ovakva obustava izgledala potpuno kontradiktornom sa e, e, odlukom da se ne primjenjuje, da se ne primjenjuju novčane kazne za prekomjerni deficit to će zaista štetiti e, teritorijalnoj politici. Moja pitanje, može li komisija dati precizne podatke o socioekonomskom stanju dvije zemlje? Koji će biti učinak te obustave? Postoji li neka evaluacija? Danas nismo čuli ništa o tomu. Druga stvar, e, pa, stavak 16. tog članka kaže da će komisija 2017. godine preispitati ovaj članak. Treba će izdati izvješće i e, predložiti zakonodavstvo zakonodavni prijedlog. E, rast e, i ekonomska kriza je gora od one 2013. godine i zaista tražimo od vas da to učinite. Thank you very much. Hvala lijepa. Ne vidim gospodina Brau ovdje u prostoriji. Dakle, to su bila pitanja koordinatora iz odbora Ređi. Gospodine Katajnen, gospođa Krecu, Imate vremena odgovoriti. Tko želi početi? Mogu vas zamoliti da ne trajete više od 4-5 minuta. E, gospođo predsjedateljice, e, zahvaljujem svima na pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na vaše zaprinutosti što je preciznije moguće, a e, povjerenica Kreso će vam dati više pojedinosti o tomu. Kao prvo želim naglasiti jednu stvar. Komisija ima pravnu obvezu djelovati. To nije pitanje političke volje. Mi imamo pravnu obvezu to učiniti i zato smo ovdje. Drugo, obustava ili parcijalna obustava nije sankcija. I to iz dobrih razloga. Kao prvo, neće se doticati plaćanja. Dakle, ne dotiče se plaćanja. Isto tako, e, vlade mogu izbjeći e, stalne gubitke i to ne znači ništa više od toga da treba ispuniti svoje obveze. Dakle, dvije vlade o kojima se radi Obećale su drugim državama članicama i svojim građanima da će poštovati fiskalni, fiskalni pakt. Oni su to prihvatili u vijeću. Jednom kada učine ono što su obećali, neće izgubiti ni centa. Mislim da nema nikoga u ovoj prostoriji ko ne misli da, da će te dvije vlade održati svoja obećanja dakle i e, komisiji i drugim državama članicama. Isto tako, ne želim prejudicirati e, buduće odluke komisije, međutim i u slučaju da odlučimo e, da napravimo ovu parcijalnu obustavu, onda će još uvijek biti značajnih plaćanja i obveza koje će ostati za ove dvije zemlje možemo reći čak mnogo više nego što su ove dvije zemlje uspjele apsorbirati u ovom programskom razdoblju do sada. Zato niti jedan e, projekt koji upravo traje će biti ugrožen. Niti jedan. I konačno želim reći, ja mislim da je to svima jasno, da razlog zbog kojeg imamo uvjetovanost u strukturnim fondovima je nešto vrlo logično. Imamo ex ante uvjetovanost i imamo ex post uvjetovanost. A razlog tomu jest da jednom kada koristimo novac europskih poreznih obveznika, moramo osigurati da, da taj novac zaista stvori dodanu vrijednost i da se on primjereno iskoristi su zakonodavci vijeće i Europski parlament su e, naglasili da e, je makroekonomski okoliš e, nepovoljan, onda se ne može učinkovito koristiti javni novac. Umjesto toga bacat će se novac poreznih obveznika i zato je toliko važna ta ex ante i ex post uvjetovanost kako bismo na najbolji eh, način mogli iskoristiti novac naših poreznih obveznika, ali povjerenica Krecu će nastaviti. Hvala. Možda da, ću, zapravo možda bih govorila svojim materinjim jezikom. Na početku dopustite da vam kažem da se slažem sa mišljenjima koje sam čula ovdje. I ja sam uvjerena da su ovo tek posljednja rješenja, baš kao što su rekli gospodin Van i gospodin Kocolino. Ovo o čemu danas razgovaramo nije posljedica korištenja fondova od strane ove dvije države, već je to rezultat e, propisa koje su donijeli vijeće i e, Europski parlament kako bi se e, pratilo korištenje strukturnih i investicijskih fondova. Vijeće je donijelo dvije odluke o nepoduzimanju djelotvornih mjera za Španjolsku i Portugal od 2013. i 2015. u kontekstu e, postupka u slučaju prekomjernog deficita i pakta stabilnosti i rastu. Prema članku 23. Komisija je obvezna vijeću predložiti e, isplatu, obustavu isplate jednog dijela obveza za sljedeću godinu. I ponavljam, ovdje govorim o obvezama, a ne o plaćanjima. Plaćanja će biti isplaćena. Zatim, podržavam i divim se tim dvijema zemljama i, i vi svi znate da se zalažem za to da se ublaže nejednakosti. Prošli tjedan sam bila na Madeiri. Taj su otok ovo ljeto pogodili strašni požari. I bilo mi je drago da mogu podržati tu regiju sredstvima iz e, Fonda za solidarnost. I sami znate da nisam u vrlo ugodnom položaju sada. Nije mi drago što moram reći da ćemo morati obustaviti e, isplatu jednog dijela obveza za 2017. No, propisi su takvi. No, uvjerena sam i čula sam od obje vlade da će sredinom listopada objaviti izvještaj u kojima će navesti koje su e, korake poduzele kako bi ispunili ciljeve i kriterije iz pakta o stabilnosti i rastu. Ne mogu vam sada citirati brojke ali u razdoblju od 2014. do 2020. Portugal e, ima na raspolaganju 26 milijardi eura, a Španjolska iz kohezijskih fondova ima na raspolaganju oko 38 milijardi eura. Za, 2000, za razdoblje 2014. do 2016. O, evo pokazala sam vam ovu tablicu. 8,2 e, milijarde obveza su osigurane, a Portugal je potrošio 1,5 milijardu. Stoga mislim da ove brojke vrlo jasno pokazuju ovo što je Jerkika Katajnen rekao. E, postoje sredstva koja valja potrošiti do 2020. I ako se obustavi e, isplata ovog manjeg dijela, to će imati određene posljedice. Ponovit ću još jednom. Ove dvije zemlje nisu potrošile jako puno novaca u razdoblju 2014. do 2016. A mi smo ovdje kako bismo podržali regije i kako bi one mogle ta sredstva iskoristiti za dobrobit građana. i na taj način je vijeće odlučilo potaknuti provodbu fiskalnih mjera kako bi se ispunili uvjeti iz fiskalnog ugovora. Zatim, gospođa Vanef je postavila jedno pitanje, ako ne griješim. Riječ je o stopi nezaposlenosti. Ona je u obje zemlje vrlo visoka. Razina obustave isplate se može znatno smanjiti ako se bude vodilo računa i o stopi nezaposlenosti. Ako je ona za 8% veća od prosjeka Europske unije i obustava isplata se može smanjiti za 50%. I budite uvjereni da ako budemo razgovarali o obustavi e, obveza, da ćemo voditi računa o svim tim faktorima koji su navedeni u našim u našoj uredbi u članku 23 stavak 3. Hvala vam. A sada sljedeća govornica. Eh, hvala vam na vašim odgovorima. Imam još eh, četiri govornika koji su se javili za riječ. Želi li se još netko javiti? Gospodin Boštinaru, dobro. I gospođa Melina. Dakle, još šest zastupnika se javilo. Gospodine Rues, vi ste prvi. Dajem riječ ostalim članovima odbora regiji. Minuta, možda malo više, podsjećam vas. Hvala vam. Ja dolazim iz jedne od zemalja na koju se odnose ove mjere. I htio bih iznijeti nekoliko preliminarnih komentara. Kao prvo pravila moraju biti što fleksibilnija Ovdje se e, ne analiziraju gospodarska i socijalne okolnosti u tim, tim dvijema zemljama, niti mjere koje su poduzele njihove vlade. E, isto tako ne razmišlja se dovoljno o negativnim posljedicama, posljedicama koje bi to moglo imati na stav građana tih zemalja o europskim institucijama. Do sada, dakle 27. srpnja komisija je dala svoj prijedlog. A što je učinilo vijeće? Kakav je to učinak imalo? Neprovedba, to jest e, odluka o neuvođenju kazni, dovodi do jedne smiješne situacije. Kako ćemo mi objasniti našim građanima tu ogromnu nepravdu nakon godina i godina žrtava, bolnih žrtava? Ovdje ne govorim o žrtvama e, samo građana i zemlje, e, institucija, vlade. Kako je moguće da u ovom trenutku kada Europa govori o poticanju gospodarskog rasta, e, o otvaranju novih radnih mjesta i o poticanju poslovanja, kako u ovakvom trenutku može uvoditi ovakve kazne koje će se nepovoljno odraziti na ulaganja. Jesu li povjerenici svjesni da je ogroman dio javnih ulaganja u Portugalu dolazi upravo iz europskih sredstava? Moram vam, ako to znate, mora vam biti jasno kakav će učinak te kazne imati na izglede za ulaganja u Portugalu. Stoga e, razmislite vrlo dobro o posljedicama vaših odluka i to učinite prije nego što e, to učinite morate se prisjetiti i načela iz članka 23 stavka 11 i razmislite o tome prije nego što obustavite isplate Portugalu i Španjolskoj. Hvala a sada gospođa, e, riječima gospođa Rodriguez. Hvala vam. Ovo je potpuno nepušteno zato što je Portugal prošao kroz program ekonomske prilagodbe, proveo brojne strukturne reforme koje se još uvijek provode E, i prema ostvarivanju ciljeva iz pakta o stabilnosti i rastu. Ovo bi moglo dovesti e, i do povećanja proračunskog manjka iznad 3%. Mislim da to neće pomoći niti gospodarstvu, niti ulaganjima, a niti borbi protiv siromaštva. Osim toga, takve odluke su nedosljedne zato što je već i donesena odluka o e, neuvođenju kazni. Zar komisija smatra da će obustava plaćanja pomoći e, kohezijskoj politici? Razmislite kakav će učinak to imati i na Portugal i na Španjolsku. Jeste li svjesni koliko će porasti euroskepticizam upravo zbog toga i to među građanima koji su već 4-5 e, godina E, prošli kroz teške mjere štednje. Evo samo da vam još nešto kažem. Mislim da se e, zastupnicima neće sviđati ovo što radite. Hvala vam, a sada gospodin Valkar Selsiso, izvolite. Hvala vam. Ja se nadam da ovaj strukturirani dijalog neće ostati samo na e, razini dijaloga među vama. Zato što ja kad e, slušam naše povjerenike koje vrlo poštujem, ali meni se čini kao da se ovdje ništa ne događa. Mi ćemo poduzeti mjere, malo ćemo raspravljati o tome, to nam sve stoji u uredbama. Na kraju krajeva sve to neće imati apsolutno nikakve posljedice, niti gospodarski gledano. Ako je to doista tako kao što vi kažete, pa što onda ovdje gubimo vrijeme? Zašto izazivamo bijes kod svih? I ja sam kao i svi ostali koji su govorili prije mene apsolutno protiv ovih mjera zato što su nepoštene, neproporcionalne. U Španjolskoj i u Portugalu se svake godine stvara pola milijuna radnih mjesta. Provode se reforme i to su države koje imaju najveći rast u Europskoj uniji. I sada ih treba kazniti zato što su e, odradili svoju domaću zadaću. A pazite se, populizam raste i to velikom brzinom. A to je ono što će na kraju uništiti Europsku uniju. To će uništiti naša načela i uništiti bilo kakvu mogućnost zajedničke budućnosti. Stoga budite pošteniji E, kohezijska politika upravo vodi konvergenciji i to treba zadržati. I moramo nastojati na svaki mogući način izbjeći stvaranje nesigurnosti. Posebice među ulagačima u e, određene regije, zato što od ovog trenutka ta nesigurnost ulagača može stvoriti potpuni zastoj u gospodarskom rastu e, regija i zemalja članica. Hvala vam. Thank you, Madame Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Breso. Hvala. Kao što su već rekli i ostali kolege. Ili je ovo beskorisna prilika, beskorisan sastanak, ili ili vam Europski parlament vrlo jasno govori da smatra da ne postoje uvjeti za provedbu pravila iz članka 23. Mi smatramo da uvjeta jednostavno nema. Ove dvije države su uložile goleme napore i kazniti ih u ovom trenutku i odabrati e, rješenje koje onda krši čitav niz e, pravila Europske unije od načela subsidijarnosti e, stvara ulagačku nesigurnost ulaganja iz kohezijske politike su jedina ulaganja na europskoj razini koja su sigurna i koja stvaraju određena očekivanja od gospodarstva i stvaraju pozitivne izglede za rast gospodarstva. E sad, zbog svega ovoga, dakle, će ovo, ovaj strukturirani dijalog izgledati kao šala, ili se vi morate vratiti u vijeće i poručiti vijeću da jednostavno nema uvjeta za pokretanje ovakvih sankcija. Komisija mora poštivati i želje parlamenta. I nama je jasno, i to smo jasno rekli, mi smatramo da jednostavno nema, uvjeta za donošenje ovakvih kazni. Ja se ispričavam, ali moram vas, prekinuti. sljedeća je gospođa Valina, izvolite. Imate jednu minutu, molim vas da se držite. Dobro večer. Obustava plaćanja je nemoralna, nedosljedna i nezakonita. Nemoralna zato što ne možete tražiti više štednje od građana, niti više rezova u njihovim uslugama i njihovim pravima. Nedosljedna zbog toga što je cilj ovih fondova osigurati teritorijalnu, gospodarsku i socijalnu koheziju. A ovdje jedino što ćete postići jest potpuno suprotan efekt učinak koji ćete postići je apsolutna nestabilnost. E, članak 23. stavak 11. tvrdi da ako se bude poštivalo, dakle da će se poštivati načelo jednakog postupanja prema zemljama članicama te da će se voditi računa o e, gospodarskim okolnostima i tu želim skrenuti pozornost i na visoku stopu nezaposlenosti u Španjolskoj. Dakle, Ovime vidim da, se, da se neće poštivati načelo jednakopravnosti e, među državama. Prema Njemačkom institutu IFO većina država ne poštuje pravila o proračunskom deficitu. Čak 114 puta, kaže institut dobro gdje je onda to načelo e, jednakog postupanja ili su Španjolska i Portugal zemlje koje imaju manja prava od Francuske ili Njemačke recimo. Hvala vam. A sada gospodin Boštinaru na jednu minutu. Izvolite. Hvala vam. Gospođo predsjedateljica, gospođo povjerenice, gospodine povjereniče. Neću vas pozivati da ponovno pročitate Štiglica i njegove optužbe o ortodoksnom pravilu od 3%. Mislim da bi vam to bilo vrlo interesantno štivo. No, ostavimo Štiglica po strani. Ono što vi predlažete je i politički i moralno nekorektno. I to za dvije zemlje koje su e, među najgore pogođenima gospodarskom krizom i mjerama štednje. Drugo, kažnjavanje regija. Na temelju politika koje su donosile nacionalne vlade je potpuno neprihvatljivo. I odbor za regionalni e, razvoj i odbor regija su to uvijek odbacivali. Presedan kojeg danas stvarate za budućnost kohezijske politike te za sadašnji financijski okvir je itekako ozbiljan. Pozivam vas da pogledate, da razmislite o agregiranim e, vrijednostima ovih mjera u onim zemljama koje provode ovo politike. Pogledajte recimo slučaj e, Rumunjske. Tamo je šest operativnih programa obustavljeno iz ne baš pretjerano jasnih razloga. Stalno se žalimo na porast populizma i euroskepticizma, no mislim da bismo se ipak prije e, trebali pozabaviti samim sobom. Ako želimo e, gledati Europsku uniju i njezinu budućnost nakon dvije, 2019. razmislite o ovome što radite danas. Zato što će ovaj parlament ili podržati uniju ili je blokirati. Moram vas prekinuti. Hvala vam, a sada gospodin Fernandez. Oprostite, ja se ispričavam, nisam znala za vašu zamjenu. Nema problema. Mm, ovo danas je vrlo teška rasprava. Zašto? Zato što ja moram braniti španjolsku državu i građane i to od vlade koja definitivno nije učinila sve što može kako bi ublažila deficit. Mm, jest uvela neke mjere i to u predizbornoj godini. Moj govor je vrlo težak zato što od Europske komisije moram zatražiti da dobro razmisli o svojim odlukama te da ne provodi ove odluke o obustavi o isplaćanju obveza. Molim vas da nam jasno objasnite koja je metoda, koji je sustav, kako ćete izračunati tu obustavu isplata iz strukturnih fondova jer to bi trebalo biti tek simbolično. Jer ovaj parlament mora također e, blokirati vijeće kako ne bi donijelo nikakvu odluku o ovoj temi. Što mislite o ovome što se događa u Mađarskoj? Ne možemo biti žrtve tih nekoliko postotaka. E, ne možemo samo automatski primjenjivati pravila, to nije politika. E, sve je to e, jedan horizont nada za evropljane koji žive u teškim okolnostima. Molim vas da nam ponudite jedan takav horizont. Znajte da imate Europu u vašim rukama i ovo je posljednja nada da spasimo Europu. Hvala vam. Ovo je bio posljednji komentar u ime članova odbora Rengi. Povjerenici, želite li reagirati? Hvala lijepo. On je zamijenio člana iz odbora regiji, Ispričavam se. Ovo je bilo dogovoreno od strane dvaju predsjednika i gospodin je zamijenio jednog od članova iz odbora Regi, tako da je iskoristio vrijeme koje je bilo predviđeno za članove odbora Regije. Evo to je objašnjenje. E, sada ću lijepo zamoliti povjerenike da uzmu riječ, prije svega potpredsjednika tajnen na 3 do 4 minute, ne duže. Hvala predsjednice, uvaženi zastupnici. Netko je postavio pitanje o fleksibilnosti. Kao što možete vidjeti tamo gdje je komisija imala izbora, gdje je imala manevarskog prostora, primijenila je uistinu e, veliki stupanj fleksibilnosti za obje zemlje. Iz tog razloga nije izrečena novčana kazna ni Španjolskoj ni Portugalu. Međutim, mi smo zakonski obvezni izniti prijedlog o djelomičnoj obustavi sredstava za obveze. To je naprosto ugrađeno u zakonske propise. Nisam e, siguran shvaćaju li svi da je u trenutku dok su vlade ovih dviju država članica, odnosno kada budu podnijele nacrt proračuna u skladu sa preuzetim obvezama, odnosno sa fiskalnim mjerama koje su te dvije države prihvatile, u tom trenutku komisija može odustati od obustave E, sredstava za obveze. Dakle, sve je zapravo na državama članicama. Niti jedan eurocent neće biti izgubljen ukoliko vlade ovih država članica e, ispune obećanja dana građanima. Ja osobno vjerujem da će ove dvije vlade e, ispuniti svoje obećanja, da će stati iza njih i da shvaćaju koliko je teška situacija u zemlji te da neće preuzeti na sebe rizik pogoršavanja e, situacije u gospodarstvu. Dakle, sve je na dotičnim državama članicama. Netko je spomenuo da komisija na ovaj način kažnjava regije zbog grešaka vlada država članica, zato što se države ne pridržavaju pravila. Vrlo teško možemo zamisliti prosperitetne regije ukoliko je gospodarska situacija loša na središnjoj razini. Gospodarstvo je jedinstveno, prema tome jedinstvena nacionalna ekonomija i snažna regionalna ekonomija su međusobno povezane. Iz tog razloga postoji makroekonomska uvjetovanost. Postoji nešto oko čega se možemo lako složiti – a to je da nije ni u čijem interesu da se iskupi pa makar i jedan eurocent e, raspoloživih sredstava. I nakon što vlade odrade svoj dio posla i nakon što ispune preuzete obveze, e, to će se lako riješiti. Hvala. Povjerenica Krecu, možete li vi uzeti riječ? Hvala, ja ću samo iznijeti nekoliko napomena. Prije svega želim reći da sam duboko uvjerena da ovo nije dijalog koji vode gluhonjemi ljudi. Mi smo ovdje kako bismo čuli vaše bojazni. Ja sam ovdje sa kolegom potpredsjednikom Katajnenom i naša namjera bila je upravo da e, čujemo vaše bojazni. Međutim, mi ne možemo donijeti odluku u ime kolegija povjerenika, ne možemo reći e, koliko će sredstava biti obustavljeno niti iz kojih programa. Ta će odluka biti donesena u kasnijoj fazi, nakon što se provede rasprava među povjerenicima. Mi se radujemo e, što ćemo dobiti izvješća ovih dviju zemalja i te ćemo dobiti nacrt proračuna i rok za to, e, predviđeni rok je 15. listopada. Kao što vam je poznato, sukladno paketu od šest mjera, komisija je mogla zatražiti novčanu kaznu u iznosu od 0,2% BDP-a Španjolska i Portugal su uložile zahtjev da se ne izreče ta novčana kazna. Takva novčana kazna bi vrlo ozbiljno i dugoročno e, utjecala na situaciju u tim zemljama. U pismu koje su uputile Španjolska i Portugal, ove zemlje su potvrdile da će do 15. listopada ispuniti obveze iz pakta o stabilnosti i rastu. Htjela bih ovim putem pozvati gospodina Boštinaurova da sjedne na moje mjesto. Da ste vi u mojoj koži, što biste vi učinili? Mislim da nitko ne podržava regionalnu i kohezijsku politiku više od mene posebno u zemljama kao što su Španjolska i Portugal. Znam da je prema odredbama ugovora Europske unije kohezijska politika zamišljena tako da ublaži regionalne razlike. I to je upravo e, nešto što mi stalno imamo na umu. No mi moramo održati raspravu, moramo nastaviti ovaj postupak e, dijaloga. Vi predstavljate građane država članica, birače i kao što je rekao zastupnik Koculino, ovo je posljedica propisa, e, odnosno uredbe koju je e, donio prethodni saziv parlamenta. Vi, da kako možete ići u izmjene te uredbe, nitko vas u tome ne može spriječiti. Gospodin Kocolino dolazi iz jednog e, e, iz jedne regije u kojoj se ne ispunjava e, makroekonomska uvjetovanost, on dolazi s juga Italije i žao mi je što moram ovdje reći da ukoliko se ne poštuju makroekonomski uvjeti, neće se moći ostvariti razvoj u tim regijama. Poznato vam je da su um, u neke regije utrošeni milijuni eura, no istovremeno to nije dalo nikakve vidljive rezultate u smislu gospodarskog rasta i zapošljavanja. Meni je jasna poveznica između proračunskog deficita i ex ante uvjetovanosti. Ex ante uvjetovanost upravo je zamišljena kako bi se E, definirala strategija u svakoj pojedinoj regiji. Zahvaljujući ex ante uvjetima mi imamo strategiju u svakoj pojedinoj zemlji za digitalnu agendu, za ulaganja u različite sektore. Dakle, praktično gledano, s onome što je rekao gospodin Gualtieri, ja osobno smatram da su ti uvjeti zapravo nešto što predstavlja jedan pozitivni izazov za države članice. To je moje osobno mišljenje. Ne vjerujem da bi Italija uistinu imala politiku o širokom pojasnom internetu da nije postojala eksante uvjetovanost. Postoji čitav niz sličnih primjera. Primjerice Poljska postoje e, pozitivni poticaj kako bismo dobili okvir za ulaganja i kako bismo maksimalno iskoristili ulaganja na terenu u samim regijama. Hvala. Hvala i vama. Zahvaljujem povjerenicima, zahvaljujem i članovima odbora za regionalni razvoj. Ovo je bio prvi krug razgovora na ovu temu. Dakle, to je zapravo prva razina strukturiranog dijaloga i mislim da su povjerenici dobro čuli poruku koju su uputili članovi odbora regi. Želim samo naglasiti da članovi odbora regi razumiju koja je njihova uloga u budućoj kohezijskoj politici. Mi shvaćamo koja je naša uloga u očuvanju poveznice između kohezijske politike i e, boljeg ekonomskog upravljanja. Dakle, mi shvaćamo tu vezu, shvaćamo kako je situacija, no isto tako s druge strane, želimo dobiti konkretne podatke, konkretan opis situacije, stavove i detaljno mišljenje komisije. Dakle, kako komisija namjerava djelovati u buduće. Evo, to je naša poruka upućena vama, a sada predajem riječ kolegi Goltjeriju. Hvala lijepo i sada prelazimo na odbor za e, ekonomska i monetarna pitanja. Dakle, mi ćemo ovdje imati e, četiri minute za pitanja i odgovore, nešto drugačiji format. E, da kako imate na umu da riječ o dijalogu, tako da zastupnici mogu dati izjavu, mogu potrošiti više vremena za izjavu, a manje za pitanje. Dakle, mislim da mogu imati slobodu u korištenju vremena koje im je na raspolaganju. Burkhard Balc prvi ima riječ. Hvala. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem također potpredsjedniku Katajnjanu i povjerenici Krepsu na ovom zajedničkom e, sastanku. Komisija ima zakonsku obvezu izići s prijedlogom o obustavi sredstava za obveze iz strukturnih fondova Europske unije. Vijeće je utvrdilo da dvije države članice nisu poduzele djelotvorne mjere kako bi ispravile prekomjerni deficit. Obustava sredstava za obveze je zadaća komisije. To proizlazi iz odredbi uredbe e, koje su ove institucije donijele zajedno u, post, zakonodavnom postupku. Želim podsjetiti da su neki od prethodnih govornika iznijeli neke izjave koje su me zasmetale. Da e, su protiv zato što smo mi od početka bili protiv. Međutim, taj argument je po meni slab. Kada bismo mi u parlamentu počeli govoriti pa da, to je zato što sam oduvijek bio protiv, pa se ni sada ne slažem, mislim da bi nam to uvelike otežalo suradnju. Neki E, kolege su to vrlo jasno rekli. Ovdje govorimo o sredstvima za obveze, dakle to se ne odnosi na projekte koji su već u tijeku, komisija je to jasno dala do znanja, ali to može ugroziti potencijalne buduće projekte. Dakle, ne mislim da se ovdje radi o tome da se ukidaju sredstva, nego o mogućoj privremenoj obustavi obveza. E, ta sredstva koja bi mogla biti predmet suspenzije mogu se kasnije ponovno staviti na raspolaganje nakon što se zadovolje svi uvjeti. Mislim da komisija ima u tom smislu e, manevarskog prostora i da može donijeti odluku o tome e, kada i kako će se početi primjenjivati ova suspenzivna mjera. Ja se nalazim u nezahvalnoj situaciji. Naime, što se tiče Španjolske i Portugala, mislim da postoje i razlike među tim zemljama. E, Španjolska, u Španjolskoj su trendovi bitno drugačiji, e, što se nažalost ne može reći i kada je riječ o novoj vladi u Portugalu ove države članice bi na kraju ipak e, mogle dobiti sredstva, a uvjeti za suspenziju sredstava donose se e, temeljem postupka u kojem se evaluiraju objektivni kriteriji. Mislim da je to razumno i mislim da je ispravno da komisija iznese prijedlog, e, kao što je već rečeno, računam na mudrost komisije u ovom postupku. Komisija naprosto ima tu zakonsku obvezu i mora izići s prijedlogom. I želim još jedno reći. Mislim da se mnogi iz mog kluba slažu s time. Ne možemo zatražiti od komisije da ne izvrši svoje obveze. Imam još 30 sekundi, da kako želim e, ostaviti dovoljno vremena i komisiji za odgovor. Dobro, onda ću tu stati. I samo još jedno dodatno pitanje. Zanimalo bi me e, kada komisija namjerava e, izići s tim prijedlogom. Tko želi dati odgovor? Potpredsjednika Tajnen, izvolite. Ja ću vrlo kratko. E, dakle, samo ću se osvrnuti na posljednje pitanje kada će komisija izići s prijedlogom. Nismo još donijeli odluku o tome, imamo definirane rokove. E, mi ćemo zajedno sa povjerenicom Krecu podnijeti izvješće kolegiju povjerenika sutra i onda ćemo vidjeti kako dalje. No, kao što je rekao kolega, i sasvim je u pravu, sukladno odredbama uredbe, u slučaju parcijalne obustave sredstava, dakle, to se mora odmah obustaviti ukoliko komisija ustanovi da je država članica ispunila svoje fiskalne obveze. Dakle, to je obveza od, na strani, strane komisije. Gospodin Balc je rekao nešto drugačije. On je govorio, e, kada je govorio kada je pitao kada će to biti, to se nije odnosilo samo na ukidanje suspenzivne mjere, nego i na iznošenje prijedloga, jer čini mi se da e, to nije definirano uredbom. Komisija je, povjerenica je rekla jednu godinu nakon odluke, međutim nigdje ne piše zapravo koji su rokovi, nigdje u uredbi to ne stoji. Evo, to je samo jedno e, pravno pojašnjenje. Pervanš, Berez, izvolite, hvala predsjedniče. Mislim da ovdje pokušavamo pokazati važnost e, ovog strukturiranog dijaloga. Parlament se uistinu borio kako bi se to ugradilo u zakonske odredbe. Mislim da e, o jednoj političkoj, ekonomskoj i pravnoj e, raspravi možemo pokazati o čemu ovdje razgovaramo. Potpredsjedniče Tajnen, zanima me zašto gospodin Oettinger u trenutku kada ste vi ovdje E, zašto je on u Lisabonu danas izjavio da će Portugalu biti potreban novi program financijske pomoći? Nisam sigurna da je to stanje onako kako mi e, to percipiramo odavde. O čemu ovdje riječ? E, gospodine Katajnen, vi ste nadležni također i za ulaganja. Ako se razmotri situacija u ove dvije zemlje, posebno u Portugalu, Vidimo da je e, u toj zemlji dovedeno u pitanje visoka razina ulaganja zbog potrebe da se ispune zahtjevi pakta o stabilnosti. E, dakle, naravno, koji se dopunjava paketom dvije mjera i paketom e, od šest mjera. A toj zemlji je trenutno najviše potreban taj investicijski kapacitet Europske unije kroz fondove. Imajući u vidu e, privatni javni dug, e, prostor za ulaganje u toj zemlji je vrlo sužen. I isto tako moramo reći da ste vi zajedno sa predsjednikom Junckerom e, bili zaduženi za plan EFSI, međutim to nije u velikoj mjeri pomoglo portugalskom gospodarstvu od 110 milijardi E, Portugal je dobio samo manji dio i zato je bitno da se ne poremeti ova investicijska dinamika. Gospođo Kreto, vi ste rekli da to nije tako strašno, da je riječ o privremenim mjerama, da to neće imati nikakve kratkoročne posljedice na gospodarstvo. Međutim, kada je riječ o gospodarstvu koje je toliko krhko, i e, koje se pokušava mobilizirati kako bi se spasila situacija. Svaki negativni signal investitorima e, dovodi u pitanje ulagačko okruženje koje je neophodno za e, povratak ulaganja. Dakle, kada pokušavamo analizirati situaciju u Portugalu, on će imati deficit od 2,5%. Pa što zapravo više očekujemo? Vi u konačnici zapravo niste donijeli odluku i nama je drago da se sada održava ovaj strukturirani dijalog. I imam za vas jednu sugestiju, ako dopustite. Mislim da bismo se isto tako trebali pozabaviti pravilima i zapravo imati ista pravila. Vijeće smatra da je bilo moguće ne izreći novčanu kaznu. Možda biste mogli uzeti u obzir mišljenje Europskog parlamenta koji bi sugerirao da se primjenjuje nulta stopa obustave odnosno da ne bude suspenzije. Jer u protivnom e, vi kažete da mi ćemo uvesti tu obustavu, a onda će nam oni pokazati da su ispunili svoje fiskalne mjere pa ćemo to obustaviti. Mislim da bi bilo bolje za vjerodostojnost komisije da pričekate njihov nacrt proračuna i da vidite postoji li potreba za tom suspenzivnom mjerom. E, ukoliko uistinu e, želite e, da se primjenjuju ista mjerila, s obzirom da smo imali tu nultu stopu novčane kazne, možda bi se na ovaj način mogao uzeti u obzir doprinos parlamenta i da ćete to uistinu učiniti e, prilikom donošenja odluke na kolegiju povjerenika. Evo, gotov je ovaj krug, ali siguran sam da ćemo imati prilike o tome komentirati. E, za ECR, gospodin Luka. Hvala lijepa. E, želio bih nešto reći e, vezano za izjavu komisije, da ovdje govorimo samo o obustavi sredstava za preuzimanje obveza, a ne za plaćanje i da se neće izgubiti niti jedan cent ukoliko država članica o kojoj se radi održi svoje obećanja. Mislim da je ovo naivna izjava, zato što naravno da će se na neki način e, e, spriječiti investicijsko planiranje, investitori kada znaju da e, sve to ovisi o tome hoće li zemlja zadovoljiti obveze prema Europskoj uniji, a znamo da se te obveze uvijek ne poštuju. Dakle, ovakva obustava će dovesti do smanjenju aktivnosti vezane za investicije i planiranje. Ja mislim da ove mjere treba poduzeti, međutim mislim da su ovo krive mjere zato što ne želimo srezati investicije ili financiranje za e, regije u nepovoljnom položaju, nego bismo trebali imati konstruktivniji e, pristup. Ja sam bio jedan od onih koji su prihvatili ovakva pravila. Međutim, e, moramo uzeti u obzir da će se pojačati euroskepticizam ukoliko Europski parlament još jednom prekrši svoja pravila. Pravila su pravila i moraju biti provedena, zato mislim da bi najbolja stvar bila razmisliti o tome na koji način možemo provesti ova pravila na najinteligentniji način. Komisija e, kaže da e, se moraju poštovati pravila, međutim to nužno ne znači da trebamo e, s time e, štetiti regionalnoj politici. Države članice mogu slobodno pretvarati e, financiranje i sredstva i staviti ih na raspolaganje e, u e, praznini u europskim fondovima i mogu ih e, privremeno staviti na raspolaganje. Mislim da bi to bilo učinkovitije korištenje europskih fondova. Osim toga, Europska unija ima mogućnost osigurati da način na koji se koriste sredstva Europske unije, da se to učini na što djelotvorniji način, kako bismo povećali sufinanciranje, dakle onaj dio e, sufinanciranja koje pruža treća strana, a da smanjimo onaj dio kohezijskog fonda, ali da osiguramo da još uvijek postoji doprinos Europske unije našim projektima. To bi osiguralo da najučinkovitiji projekti i dalje budu prihvatljivi za financiranje zato što imaju pozitivan gospodarski učinak dok e, manje učinkovito financiranje bi se tu srezalo, jer to je naš cilj na kraju svega. Jer ako pogledate kako 100% financiranje Europske unije u Grčkoj se koristilo bez sufinanciranja, ne pitam, se ne bi li smo trebali prilagoditi u tu varijablu i povećali sufinanciranje treće strane. Ne znam je li komisija razmišlja o tome. Mislim da bi to e, na neki način preusmjerilo financiranje na učinkovitije projekte za regionalno financiranje. Želi li neko e, odgovoriti na ovo, gospodine Kantajnen? Kao svako, sigurno ne želim komentirati vezano za bilo kakve e, novosti koje smo čuli o budućnosti Portugala. To nije pitanje o kojem želim razgovarati, niti komisija želi dati svoje primjedbe o tomu. Naša zajednička namjera je da podržimo Portugal, da napreduje i da se vrati na put održiva rasta. I zato ne želimo nikakve destabilizirajuće poruke. Druga stvar, gospođa, gospođa Perez je rekla da Portugal treba sva moguća sredstva kako bi e, se podržale javne i privatne investicije. Ja se potpuno slažem s time. Ne želim prejudicirati e, buduće odluke komisije. Međutim, ako odlučimo obustaviti dio obveza, to bi bio značajan dio e, plaćanja koji bi išao prema toj zemlji. Isto tako postoji ogroman dio neiskorištenih e, obveza koje su na raspolaganju u Portugalu, čak i u slučaju djelomične obustave. Mnogo više puta nego što je zemlja bila u mogućnosti apsorbirati u ovom programskom razdoblju. Vaš e, prijedlog vezan za nultu obustavu moram reći da ne mogu prejudicirati nikakvu formalnu odluku komisije u ovoj fazi, međutim e, konačni komentar. Ako sve to stavimo u jednu vremensku perspektivu, Portugal i Španjolska e, će izraditi e, svoj, će predati svoj proračunski plan 15. listopada, a komisija procjenjuje te planove kao što procjenjuje proračunske planove svih država članica. Jednom kada ocijenimo plan, zamislimo da postoji odluka o djelomičnoj obustavi, ali čim smo procijenili da te dvije zemlje su u skladu s obvezama e, koje su dali, možemo povući tu obustavu. Dakle, to je logika iza toga. Odluka o obustavi može se dogoditi ovog, ove jeseni, ali možemo i povući tu obustavu za par tjedana. Hvala lijepa. Ne, žao mi je, nije moguće. Ja sam namjerno ostavio malo vremena komisiji da odgovori na moje pitanje, a on je iskoristio to da odgovori na druga pitanja. Ako ovdje imamo pravila, onda se moramo držati tih pravila i e, povjerenik bi morao odgovoriti na moje pitanje. Moramo ići dalje, gospodin Vigula. Gospođa Vigula, ja se slažem sa gospodinom da e, bi trebalo odgovoriti na svako pitanje. Ja ću na francuskom. Htjela sam reći da je ova današnja rasprava, a ujedno zahvaljujem potpredsjedniku komisije i povjerenici na dolasku, uistinu simbolična kada je riječ o stanju europskih integracija, kao da treba odabrati tabor. Ne radi se o tome da se primjenjuju neka pravila i da želimo e, nešto stvoriti zajedničkim snagama. Ne, treba se odabrati tabor. Ili smo na strani onih koji žele stroga ili onih koji žele blaža pravila. Ili smo sa sjevera ili sa juga ili desno ili lijevo. Mislim da tako nećemo daleko. Ja vas želim pozvati da razmislite o tri, četiri točke koje mi se čine važnjima, kojih moramo složiti. Kao prvo, mislim da se svi slažu da je e, posljedica krize u ovim zemljama nešto što se mora uzeti u obzir u čisto humanom smislu. Mi smo zajedno gradili Europu, ne zato što da bismo se međusobno kažnjavali, a još najmanje da kažnjavamo građane zemalja koji su u teškoj situaciji, ponekad postoji više razina, regionalna, nacionalna i tako dalje. Dakle, Nezaposlenost mladih u nekoj zemlji tiče se svih nas. Ne radi se o tomo e, jesmo li sa sjevera ili sa juga Europe. Drugo, mislim da svi moraju biti svjesni gubitka povjerenja u Europi. To je nešto što e, postoji od sjevera do juga teritorija. No, kako bi postojali strukturni fondovi, neke zemlje moraju uplatiti novac. Isto tako se mora steći dojam da se novac dobro koristi da se pravila e, poštuju. Ja mislim da je uistinu prava karikatura praviti se kao da siromašni žive samo na jugu, a bogati na sjeveru. Svugdje postoje porezni obveznici koji financiraju uh, proračun Evropske unije koji imaju pravo kontrolirati kako se novac troši. Zatim što se tiče pravila, uh, imam dojem kao da nije parlament izglasao ta pravila. Gledam brojke kao da nije bilo 469 e, glasova za ovu uredbu. Kao izvestiteljica e, teksta za sankcije iz e, vezano uz paket od šest mjera, smatram da bi bilo bolje da komisija bude pravednija i kao osoba iz Francuske samo ću reći da ne smije biti iznimaka. Kad svatko pomete ispred vlastitog praga i ne bude se pitao samo što može dobiti od Europe nego i što može dati, Moram reći da me zabavlja kada vidim da komisija traži neki treći put. Ja vam vas osobno želim ohrabriti da u ovoj teškoj igri koja se sastoji od poštivanja pravila, podsjećanja na pravila i inteligentne primjene pravila kako bi posljedice bile što blaže. Želim vam postaviti jedno tehničko pitanje. Kako će posljedice ovo imati za budućnost? Jer svi peru ruke kažu ne, to neće imati nikakve posljedice na projekte koji su već u tijeku. No, e, možemo li s obzirom na vremenske rokove koje ste naveli, postići da to ne utječe na budućnost, jer ulagači gledaju u budućnost, a svi zajedno želimo da Europa ima budućnost. Hvala lijepa. Ja bih željela reći, kao što je rekao e, gospodin Gualtieri, da prema uredbama koje propisuju europske fondove e, ne postoji nikakav rok za obustavu tih fondova. S druge strane, mi smo uvjereni da mi kao e, članovi komisije, kao povjerenici, da ćemo e, e, kao što je gospođa Peres rekla, mi smo ovdje da uzmemo u obzir vaše prijedloge i da uzmemo u obzir to i da nakon e, toga odlučimo nakon što dvije zemlje podnesu nacrt proračuna. Međutim, to nije na nama dvoje, nego je to odluka koju će donijeti komisija. Sviđa mi se vaša ideja o ljudskoj perspektivi jer naravno politika nema namjeru e, sam, e, sama sebi svrhu, nego želimo poboljšati e, život građana. I mislim da je politika koja je najvidljivija je ona koja upravo pokazuje takve razlike. Mene zaista brine ono što ste rekli, ova podjela između sjevera i juga, istoka i zapada. Mislim da je jako opasno ići tim putem. I zato mislim da je e, solidarnost nešto što mora ići u rukom pod rukom s odgovornošću e, i zakonodavstvo moramo primjenjivati. Međutim, kao što sam rekla na početku, ove zemlje su imale jako mnogo novca koje nisu potrošile iz 2014., 2015. i 2016. godine iz tih obveza koje su preuzeli. Dakle, ako dođe do obustave, to će biti samo dio obveza za 2017. i ja ne očekujem i sigurna sam da ove dvije zemlje neće čekati do 2020. kada će e, to stupiti na snagu. Dakle, kratkoročno mogu, vas, e, mogu vam sigurno reći da neće izgubiti ni centa. Međutim, slažem se s vama da se radi o osjetljivom pitanju, da je to politička poruka i naravno da je to simbolično i zato trebamo naći ravnotežu između e, potrebe da se držimo pravila koje su donijeli e, Vijeće Europski parlament, a da slika koju i, i naravno slike koju dajemo cijeloj Europi. Mariza Matijaš. Hvala, gospodinu predsjedateljice, povjerenici. Od kada smo započeli e, s ovim dijalogom, nisam promijenio svoje stajalište koje sam imao na samom početku. Mislim da bi ovo mogla postati potpuna farsa. Parlament je institucija koja je najbliža građanima i zato mislim da se sada e, suočavamo sa fete complete, dakle s nečim što je e, potrebno europskom projektu. Vi ste svjesni da e, ljudi iz Portugala i Španjolske još uvijek plaćaju posljedice strogih mjera štednje koje su na njima nametnute prije četiri godine. Govorite o toj obustavi fondova kao da je to neka vrsta poticaja. To nije e, poticaj. Znam da komisija nekada govori u nekom žargonu, međutim ne radi se o poticaju. Mnogo nas e, se, mnogima e, se ne sviđa posao koji vi radite. Ako obustavimo dio vaše plaće, ili biste to smatrali poticajem? Ako kažete da je obustava tih fondova poticaj, kako će to onda funkcionirati? Što će značiti poticaj u žargonu komisije? Ono o čemu zaista govorimo je kazna. Kazna koja je, e, nosi masku poticaja ono što predlaže komisija za Španjolsku i Portugal, a to su dvije zemlje koje su najviše propatile posljednjih godina u Europskoj uniji i to u vrijeme kada konačno poštuju pravila, biti će kazniti kažnjeni s, s tim kontraproduktivnim sankcijama koje su potpuno nepravedne. Umjesto da kažete hvala što ste smanjili deficit, vi sada pokušavate ubiti te investicije u Španjolskoj i Portugalu kada su one postigle rekordnu razinu. Mislim da su te mjere kontraproduktivne i zaista će e, obustaviti i investicije koje već sada postoje. To će biti katastrofa za ove dvije zemlje. I zato mislim da ono što je ovdje dovedeno u pitanju je jasno. Tu se sprema jedan proces konstantne sabotaže gdje će zemlje biti stavljene u vrlo ranjivu, vrlo ranjivi položaj i komisija će pokušati na mala vrata uvesti određene e, politike e, koje te zemlje nisu izabrale. Želite da ljudi prihvate ove nepoštene politike e, i to silom. To je nešto što ne biste smjeli činiti sve nade koje su ljudi imali u budućnosti Europe e, koje je sinonim za prosperitet i solidarnost će biti potpuno uništene ako prihvatite ovaj sramotni zahtjev da se obustave fondovi. Biti ćete zapamćeni kao simbol e, nekakvih e, loših ljudi koji sada vode Europu. Ući ćete u, povijest kao osobe koje su sabotirale europski projekt. Hvala. Ja insistiram ako e, članovi e, žele e, odgovor komisije trebaju ostaviti mjesta. Erne sam za zelene. Dobro večer, govorit ću španjolski. Pa mislim da je očito što e, parlament misli. Mislim da će to biti današnji zaključak. No ja bih se vratio nekoliko koraka unatrag na raspravu o proračunskoj situaciji u Španjolskoj. Vi ste zapravo pratili što se događa u Španjolskoj. Zato što e, sa vama imamo redovite dijaloge i mi smo vam rekli da e, je e, da će fiskalna reforma da neće uspjeti, da reforma radnog zakonodavstva također neće uspjeti. Niste vodili računa o tome. I to nismo govorili samo mi iz zelenih. Ne. Već je i sama porezna uprava u Madridu govorila da, da to neće biti dobro. U Španjolskoj je od siječnja do svibnja za 8% su pali prihodi. A što ste vi učinili? Vi ste gledali u drugu stranu. I sada želite kazniti one koji nisu krivi za ništa. U ovom slučaju su to regionalne i lokalne vlasti. Što mislite, e, kakav će ovo učinak imati na građane? Vi kažnjavate one koji nisu krivi za ništa, a ništa ne činite prema onima koji zapravo bi trebali ispunjavati svoje zadatke. Mislim da je to jedno kafka, jedno kafka, kafka rješenje iz kafke. Ove vaše sankcije zapravo pokazuju samo kako će izgledati ta ravnoteža i ne znam koliko će trajati ovakvo ponašanje zato što ovakva pravila bi se trebala ili provoditi ili ne Isto tako smatram da bismo trebali e, reći da mm, pravila primjenjujete e, kako želite. Kako to možete tako činiti? Zašto to e, uvijek činite sa deficitom? A isto tako znate da su razlike velike među zemljama Europske unije. I još bih htio reći tri stvari. Prvo vas želim pitati želite li napraviti studiju e, socijalnih učinka koje će ovo imati na e, državu i na građane. Drugo, nešto me jako iznenadilo. Gospodine Katajnen, vi ste rekli da se neće ništa dogoditi zato što u tim zemljama ima više novca, da su zemlje apsorbirale dosta novca i da će i dalje biti jako puno dostupnog novca. Ja vas moram podsjetiti da vi imate programe za zemlje članice zar na taj način nam govorite da zapravo nemate povjerenja u zemlje članice da će pripremiti, to jest provesti te, probleme, programe. A ako ne odgovori u redu je, eh, ovo je tek moja izjava, nema veze. I treće, svi se slažemo da makroekonomska uvjetovanost nije najidealnije rješenje, ali svakako to treba učiniti. Zašto ne bismo napravili na sljedećoj plenarnoj sjednici jednu rezoluciju i tražili e, da se to blokira, zato što e, vijeće to mora zakonski blokirati. Eto, ja vas molim da e, pripremimo rezoluciju na sljedećoj sjednici i zatražimo od vijeća da blokira taj postupak. Evo imate 30 sekundi za odgovoriti. Nemam puno vremena da odgovorim na vaše pitanje kako treba, ali dobro. Da, popravili smo naše programe tehničke pomoći kako bismo pomogli zemljama članicama i to je sada na jednoj posve drugačijoj razini nego ranije. Kao što sam već prije spomenuo, nitko više neće gubiti jednom kada vlade budu učinile ono što obećaju a ja stvarno vjerujem da su dvije vlade spremne učiniti ono što su obećale ne zbog europskih propisa već zbog toga što će to pomoći zemljama da se vrate e, na put rasta ako neko misli da dvije zemlje neće učiniti ono što su obećale e u tom slučaju imamo problem no mislim da to stvarno nije slučaj sada hvala vam u ime FDD-a Marko izvolite Hvala vam. Ja nisam ni španjolac ni portugalac, ja sam talijan i dolazim iz e, zemlje koja je po mojem e, mišljenju pogrešno potpisala ta pravila i zato što se sada daju ucjenjivati. Jer kad imamo zemlje poput Njemačke koja ne poštuje pravila o suficitu, kako se onda može ići ograniči, ograničavati ovo što je prema mojem mišljenju velika eh, ekonomska neravnoteža i koja će zapravo kazniti eh, zemlja s juga Europe. Očito je da imamo i političke i gospodarske probleme sa ekonomskom i monetarnom unijom i to ne rješavamo. A pravila samo dodatno pogoršavaju problem i još se kažnjavaju oni koji nisu krivi. Kažnjavaju se zemlje koje danas trebaju više pomoći, e sad ćemo njima blokirati strukturne fondove. A zemlje koje stvaraju neravnoteže, poput recimo Njemačke, poput Nizozemske, mm, recimo sa bilancom plaćanja, u tim zemljama se primjenjuju povoljni postupcu. Isto vrijedi i za Francusku. Svi se sjećamo što je Juncker rekao, Francuska je Francuska, radi što želi. Očito je da pravila ne funkcioniraju i da se trebamo koncentrirati na ekonomski i monetarni e, problem. Ovo ljeto je Stiglic dao upozorenje i rekao ako se ne budemo usredotočili na ekonomsku i monetarnu uniju i na gospodarsko područje koje nije integrirano i ako budemo tražili pogrešne reforme prema um, devalorizaciji uh, plaća i ako budemo tražili nesuvisle reforme, Europska unija neće trajati dulje od ovog našeg saziva. Stoga rasprava se mora usredotočiti na to. Uh, jedna jedinstvena monetarna politika ne može funkcionirati uh, na jednak način za 19 zemalja koji imaju različite kamatne stope i tako dalje moramo prestati e, braniti ovako bez razmišljanja taj instrument i početi analitički razmišljati i govoriti o tome i napokon početi upravljati jednim važnim postupkom ali na jedan kontrolirani način stoga bih ja sad radije rekao ako već ne možemo ostvariti ekonomsku i monetarnu uniju onda bismo možda trebali učiniti korak natrag ali upravo tu leži problem ne smijemo se usredotočiti samo na besmislene sankcije zato što suficit od 300 milijardi koje stvara Njemačka završio je u svim studijima i OECD-a i Monetarnog fonda i tu niko ništa ne govori. A kad je riječ o siromašnim i slabim zemljama, e, tu ste vi iz komisije uvijek vrlo snažni. Eto, na taj način vas e, sada vide evropski građani onda, uh, uh, svi se slažu da ljudi u Španjolskoj i u Portugali su uh, mnogo propatili u proteklih nekoliko godina. Ljudi su izgubili svoja radna mjesta, izgubili su nadu u budućnost i to su stvarno tragedije. No, isto tako smo vidjeli i neke pozitivne signale na primjer španjolsko gospodarstvo trenutačno vrlo brzo raste, no još uvijek postoji potreba za novim radnim mjestima, a potrebna je stabilnost. A stabilnost će doći iz toga e, će se pojaviti kada zemlje budu riješile svoje strukturne probleme. Zatim druga stvar, europska solidarnost se temelji na vladavini prava. Europska unija je zamijenila, se temelji na vladavini prava i to je zamijenilo vladavinu najsnažnijeg. Vladavina prava znači da svatko obavlja svoj dio posla. Mi smo solidarni, spremni smo pomoći, a svatko mora napraviti svoju domaću zadaću. Jer u protivnom, ako si ne možemo vjerovati, ne možemo imati niti e, solidarnost, niti uniju vrijednosti. I zbog toga je komisija kao e, čuvarica ugovora mora biti vrlo pažljiva i prema svima primjenjivati jednaka pravila. Ako postoji politička volja e, da se prekrše pravila, mi to ipak nećemo učiniti. Zato što mi moramo paziti na pravila. Ako netko želi mijenjati pravila ili zakone, ja nemam ništa protiv toga. Ali ja ću se pobrinuti da se pravila primjenjuju. Hvala vam. A sada gospodin Povjerenice, potpredsjedniče komisije, još jedanput put Evropska unija želi impresionirati i zamijeniti države članice u njihovoj nadležnosti. Strukturne reforme je za vaš ključna riječ. Međutim, iza toga se skriva ista realnost. Više e, uzimanja nacionalnog bogatstva. To je liberalizam na briselski način koji nameće Berlin kako bi se e, spasila eurozona i jedinstvena valuta. Danas su žrtva Španjolska i Portugal. 28 milijardi eura za Španjolsku je upravo iznos e, fondova za 2014. do 2020. koje želite zamrznuti. Na taj način ćete ih kazniti i na taj način možete ugroziti buduća ulaganja i gospodarski oporavak u Španjolskoj. Ta blokada strukturnih fondova bit će samo još jedna nova faza ucjene koja dolazi iz Brisela. Osim toga, pregovori o, tome što su kohezijski fondovi. Njihov cilj je smanjiti razlike unutar Europske unije. Međutim, njihova logika je u tome da su autonomni. Vi ovdje želite da budu uvjetovani politikom e, mjera štednje koja je represivna. Što se tiče pravila o sufinanciranju. Zahvaljujući vama ovi će fondovi biti potpuno neoperativni. Apsurdno je tražiti od država da troše manje ako žele dobiti sredstva za odobrene projekte. Zato vas lijepo molim da ne dirate u sredstva iz strukturnog fonda za Španjolsku i Portugal. Treba nam jedna unija nacionalnih suverenih država koja će moći raspolagati svojim proračunom, svojim granicama i svojom valutom ova moja izjava ne traži nikakvu reakciju s vaše strane. Rekli ste e, da mi želimo da strukturni fondovi budu uvjete za mjere štednje. No, ako pogledate uredbu, zapravo nemamo manevarskog prostora, zato što strukturni fondovi imaju e, ex ante i ex post uvjete. Rekli ste da strukturni fondovi imaju vlastitu pravnu osnovu, oko toga se ne moramo uopće, oko toga uopće ne moramo razgovarati. Dovoljno je pročitati uredbu. Dakle, ex ante uvjeti moraju postojati ako želimo da strukturni fondovi dobro funkcioniraju, a ex post uvjeti postoje kako bi se potaklo zemlje članice da srede svoje e, fiskalne politike i na najbolji način iskoriste taj novac. Isto tako rekli ste da ne bi trebalo imati nikakvih fiskalnih pravila niti e, režima za spašavanje banaka. Ako je to tako, onda to znači da nemamo zajedničko gospodarstvo. Europsko se gospodarstvo temelje na konkurentnosti, ali i na odgovornostima koje imamo jedni prema drugima, te na solidarnosti. Požar u jednoj zemlji članici će vrlo lako prijeći granicu i zbog toga moramo e, moći zajedno djelovati. Hvala vam. A sada gospodin Hokmark. Hvala. Evo ja imam tri komentara. Kao prvo, mislim da je zabrinjavajuće da toliko zastupnika ovdje smatra da zemlje članice neće ispuniti E, kriterije iz postupka prekomjernog deficita. Mislim da je to čak veći problem. A to nije odgovornost nas ili neodgovornost komisije. To je odgovornost vlada i nacionalnih parlamenta. Svi smo prošli kroz teška vremena. No, ako želite povećati e, potrošnju u najtežim trenucima, onda ćete ugroziti stabilnost i ugrozit ćete ulaganja. Drugi komentar. Europska unija je i pravna unija i ako e, već donosimo pravila, mislim da moramo očekivati od svih da ih prate, jer u protivnom nam pravila nisu potrebna, jer u protivnom nismo unija. Imamo pravila o plaćanju naknade za članstvo i različite zemlje članice plaćaju različite iznose. Zatim imamo pravila o fiskalnoj stabilnosti. Imamo pravila kada ne poštujemo ta pravila i imamo pravila koja vrijede za različite fondove. I ako mi kao parlament kažemo mi smo donijeli e, od pravila, ali nismo to baš tako mislili, onda je to samo, da to je bila samo izjava. U tom slučaju, kolege, ugrozit ćemo vjerodostojnost ne samo pakta o stabilnosti, već i cijele Europske unije. A to će značiti da ćemo ugroziti i europsko gospodarstvo. Jer ako prihvaćamo da će se problem u državama članicama rješavati e, rastućim deficitom i rastućim dugom, onda e, idemo prema sve nižim ulaganjima i sve manje radnih mjesta. Stoga, ako je pitanje da li mi kao parlament podržavamo poštivanje vladavine prava, onda je odgovor samo jedan – mi možemo razgovarati o tome kako organizirati te obustave. Ali isto tako moramo računati na to da te zemlje ispunjavaju svoje obveze iz postupka. A ako neki od nas smatraju da nismo baš ozbiljno mislili kad smo donosili ove propise, onda imamo mnogo veće probleme i sa europskim gospodarstvom i financijskom stabilnošću i e, rastom u budućnosti. Prijetnja, e, to je ozbiljna prijetnja ako budemo krenuli sa politikama e, s kojima ne provodimo pravilima. A vi ste komisija tu da pazite da poštujemo pravila, a ne da ih kršimo. Gospođo Kretu, želite li kratko odgovoriti? Ja sam ovdje da e, vam zajamčim da komisija prati da li se pravila poštuje. I imate pravo, ovo je po prvi puta da se provodi ovaj postupak. Ali vjerujte mi, mi ćemo sutra obavijestiti kolegi povjerenika i mislim da nije u našem interesu obustaviti isplatu sredstva niti slijepo provoditi pravila ali s druge strane pravila postoje ta su pravila donijeli parlament i vijeće i mi bismo zajedno trebali se dogovoriti što učiniti ako želimo da stvari budu drugačije isto tako Hvala vam što ste vodili računa o zajedničkom e, upravljanju i zajedničkoj odgovornosti, odgovornosti među europskim institucijama. Stoga mislim da bismo trebali raditi zajedno a ne samo se kriviti, e, kriviti jedne druge što ne valja. Hvala vam, sada Pedro Silva Pereira. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospodine gospodo povjerenici. Prvo što moramo pojasniti jest da oni koji su protiv obustave e, isplate sredstava u ovom domu, a koji su u većini, ne pitaju, ne traže od komisije da krši pravila. Ne. Ono što mi tražimo jest da komisija na pametan, inteligentan način protumači ta pravila te da ne donese nepuštenu i kontraproduktivnu odluku. Zato što bi se moglo dogoditi da ljudi to jednostavno ne razumiju. Jer to bi u principu bila kazna. Rekli ste da je prema pravilima komisija obvezna obustaviti te isplate. Gospođo povjerenice, gospodine povjereniče, postoje li pravila za definiranje minimalnog iznosa obustave isplata? E, postoji li neko pravilo gdje piše da to ne može biti nula? Vi znate da takvih pravila nema. Tako da između nule i gornje granice komisija ima diskrecijske e, ovlasti da definira iznos koji će biti e, obustavljen, čija će isplata biti obustavljena. Tako da ako možete donijeti odluku o tome da se obustavi isplata jednog eura, zašto ne biste to učinili? Vi jednostavno imate te ovlasti. Tako da kad kažete da nemate manevarskog prostora, da je ovdje riječ o vladavini prava, o poštivanju pravila, onda nam objasnite zašto, ehm, što vas prečava da ta kazna bude nula eura. I što mislite, dakle, o, o toj sankciji? Gospodin Katainen nije rekao da bi to bilo protiv pravila. I mislim da se na taj način ne bi ugrozile ovlasti komisije jer su te ovlasti diskrecijske. Vi možete primjenjivati e, pravila, ali možete primjenjivati na e, pravila na način koji neće biti nepošten. a komisija mora voditi računa o načelu razmjernosti te o učinku koje će ove mjere imati na gospodarstvo. Tako da imate diskrecijske ovlasti. I molim vas, nemojte govoriti da to neće imati učinka, zato što ste u nekoliko navrata večeras rekli da ta mjera neće imati učinak. Govorite o dokumentu koji je procurio u politiko, tamo stoji da odluka neće imati trenutačni učinak na e, projekte koji su trenutačno u tijeku i na ulaganja koje su u tijeku. No, jedan drugi dio kojeg niste e, možda pročitali kaže da odluka o obustavi isplate e, sredstava bi dovela do kašnjenja u plaćanju a to e, nije nešto što bi koristilo Španjolskoj i e, Portugalu. I sama prijetnja obustave isplata već ugrožava ulaganja u Španjolskoj i u Portugalu. Dakle, riječ o vrlo, je o vrlo ozbiljnoj e, odluci i stoga smatram da bismo trebali donijeti odluku koja je poštena prema Portugalu i prema Španjolskoj, a to je da se ne obustavi isplata tih sredstava. Pa, Zalba. Hvala. I sada Pablo Zalba. Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, potpredsjednik komisije govorio o tome kako španjolsko gospodarstvo raste. komisija koja je svoje strategije, koja je u svojoj političkoj strategiji isticala rast, kakvu će tu vjerodostojnost ta komisija imati ako budete kaznili rast? Jeste li svjesni koji će učinak na ugled komisije imati ovakve mjere. Vi ste komisija rasta, tako ste ste prozvali, a želite kazniti zemlju koja najviše raste među zemljama eurozone i zemlju koja sad stvara veliki broj radnih mjesta. Pa kakavu ćete poruku poslati građanima? S druge strane, Europska središnja banka u posljednjem izvještaju je posebno hvalila reforme Španjolske i Njemačke, i to reforme tržišta rada, i e, poziva ostale zemlje članice da nastave, da, da ih zapravo slijede njihov primjer. Dakle, što čini Europska unija? S jedne strane hvali e, političke reforme jedne zemlje, a s druge strane tu istu zemlju kažnjava. Pitanje je zašto španjolsko gospodarstvo raste? Zato što je provela reforme zato što smo proveli reforme i na, razini Europske unije, zato što prati politike Europske središnje e, banke. No nemojmo zaboraviti da je glavni razlog zbog kojeg španjolsko gospodarstvo raste su reforme i to strukturne reforme. Da smo mi strogo poštivali ciljeve deficita bismo li mogli imati jamstvo da bi Španjolska rasla više od 3,2%? Pa vjerojatno ne. A kako ćemo onda građanima objasniti da će biti kažnjeni upravo zbog toga? I pazite, ne smijemo zaboraviti da je fiskalna konsolidacija i e, zdravi računi, da su to važni preduvjeti za održiv gospodarski rast. Naravno, isto tako ne smijemo zaboraviti tu e, taj dio rasprave koji je e, itekako važan. Hvala vam. Hvala potpredsjednika Tajnen, izvolite. Hvala. Ja sam to već više puta ponovio, ali mogu još jedan put. E, ja ne mogu sada reći što će komisija učiniti i koje će korake poduzeti. Međutim, vi kao zakonodavno tijelo kod donošenja zakona to nije polazište za kreativna tumačenja. Zakonodavci žele da zakon bude sastavljen na način da bude svima razumljiv, da sam e, duh pravila bude široko razumljiv i shvatljiv. Jer jedino tako zakoni imaju smisla. I upravo zato e, su mnogi, ne samo u ovom nego i u drugim situacijama, zatražili od komisije da različito tumače zakonske propise od onoga što je bilo izvorno zamišljeno od strane zakonodavaca. Mi tumačimo zakon onako kako stoji. Mi smo to činili na jedan inteligentan način, ja bih se usudio reći, no postoji određene granice mogućeg. Ako nešto nije jasno e, ugrađeno e, u zakon, onda to može biti dio šireg konteksta tumačenja zakona. Dakle, vi ste zakonodavno tijelo, vi sastavljate zakon, ali isto tako između redaka i načina koji se treba tumačiti dakle, gospodin Silva Pereira, da li vi mislite da će ove vlade država članica podnijeti nacrt proračuna do 15. listopada, to je sukladno preuzetim obvezama. Ja mogu reći da ja vjerujem u to, ja mislim da je to naprosto nešto što je nužno za te zemlje. Mislim da je to neophodno ukoliko žele zadržati vjerodostojnost, to je nužno za poticanje gospodarskog rasta i zapošljavanje i zato bih e, rado da se da snažna potpora vladama ovih dvije država kako bi odradile ono što trebaju, jer u protivnom nećemo dobiti nikakvu korist za šire društvo i neće biti novih radnih mjesta. E, hvala, izvolite. Dakle, konkretno pitanje, molim vas. Hvala. Ja mogu samo reći da se ovdje ne radi o vjeri, ne radi se o tome hoće li Španjolska i Portugal podnijeti e, svoj nacrt proračuna. Tu postoje neke političke obveze koje su preuzele vlade tih država. Ne radi se ovdje o tome. Mi ovdje ne predviđamo kako će izgledati budućnost, nego razgovaramo o sadržaju prijedloga koji će iznijeti komisija. A taj sadržaj nije fair i nije razuman i to je moj stav o tome. Hvala. Sada prelazimo na odbore za proračun, za zapošljavanje i za ribarstvo. Dakle, najprije imamo četiri minute. Jose Manuel Fernandez iz odbora za proračun, izvolite. Hvala. Odbor za proračune je protiv e, suspenzije sredstava iz e, strukturnih fondova za Španjolsku i Portugal. Komisije i vijeće već su donijeli odluku da ne kazne Španjolsku i Portugal kroz postupak prekomjernog deficita. To je bila ispravna odluka, ona je u skladu s pravilima E, i to u skladu sa čitavim noterom. To je bila jedna e, fer odluka s obzirom na napore koje su ove dvije zemlje poduzele. Međutim, svi smo svjesni da su za to zaslužni ljudi, obični radnici, mlade obitelji, studenti, poljoprivrednici, dakle, ukratko portugalski i španjolski narod. Nakon te ispravne odluke da se ne kazne države članice u ovom postupku, sada se nalazimo u situaciji da bi se mogli kazniti građani, dakle sami korisnici fondova. Sankcioniranje zemalja e, provalo bi se kroz izricanje novčane kazne. Međutim, obustava e, sredstava je još mnogo gore. Zapravo, to je nešto što će uistinu ugroziti konkurentnost i povjerenje. Mi samo želimo da se e, ispunjavaju i poštuju pravila uredbe. trenutno e, želimo da se donese odluka o tome da se ne obustave sredstva za obveze, to bi bilo nefer, time bi se e, ugrozilo načelo jednakog postupanja prema državama članicama. Da Portugal nije ispunio e, zahtjeve za strukturni program, sada bi se tamo primjenjiva već druga faza mjera spašavanja i to bi zapravo dovelo do veće razine sufinanciranja za programe. Pravila se moraju primjenjivati na mudar način. Komisija je u lipnju rekla, e, naime povjerenica sigurno vam je poznata tehnička prilagodba, da su dakle e, povećana strukturna ulaganja za Grčku, Španjolsku i Italiju. Bila su dana odobrenja od više od milijuna eura za Španjolsku, a sada pokušavate obustaviti plaćanja za Španjolsku. To nema smisla, to nitko neće razumijeti. I uistinu nas brine ovo što smo večeras čuli. Vi kažete da ova suspenzivna mjera neće utjecati na provedbu programa. Međutim, to naprosto nije istina. To je netočno. Vjerujem da su povjerenici svjesni razlike između sredstava za obveze i sredstava za plaćanje. Dakle, potrebno je e, odobrenje za isplatu, što je logična posljedica e, ovih amandmana. Dakle, ako se zamrzne e, taj postupak, neće biti nikakvih isplata. Ne govorimo ovdje samo o novim projektima koji bi bili ugroženi. Kao što ste sigurno svjesni povjerenice, Portugal je istinu, postigao izvrsne rezultate kada je riječ o apsorpcijskoj sposobnosti sredstava iz europskih fondova, niti jedna druga zemlja nije postigla tako dobre rezultate. Jedini problem e, za Portugal je ovaj plafon od 900 milijuna eura a to je nešto što portugalsko gospodarstvo mora ispuniti. Ja vjerujem da povjerenica za regionalnu politiku ne želi dovesti do ukidanja te iste regionalne politike. Kohezijski fondovi, fondovi za e, strukturni investicijski fondovi se ne provode na odgovarajući način u velikom broju država članica, a odgađanje e, dopuštenja za isplatu dovest će do sve gore situacije e, kada je riječ o e, daljnjim isplatama, to će dovesti do nagomilavanja dugova i tako dalje. Zato mislim da je najbolje da se ne obustavi isplata iz fondova. Sve ostalo bi bila velika politička pogreška i mi ćemo se protiv toga boriti u ovome domu i također ćemo E, reći tko je za to odgovoran. Vi ste već čuli što Europski parlament misli o tome, mislim da je većina kolega već uzela riječ i mislim da je ovo bilo vrlo jasno. Hvala. Na kraju ću vam dati riječ. Dobro. Dobro, aj, bit ćemo fleksibilni. Nadamo se da će i komisija pokazati istu fleksibilnost. Hvala. Želim samo reći da sam od samoga početka istaknula da ova mjera nema nikakve veze sa e, iskorištavanjem sredstava iz fondova u nekoj zemlji. Kako se sjećate, ja sam najprije obišla Portugal, htjela sam im čestitati, to je zemlja koja je uspjela e, preuzeti sav novac u razdoblju od 2007. do 2014. i to godinu dana prije, e, zakazanog roka. Prema tome ovo nema nikakve veze sa situacijom na terenu. Kao što ste i sami rekli, Portugal je je uistinu dobar džak, kako ste i sami istaknuli. Hvala. Sada Sofija Ribeiro na dvije minute. Hvala. Odbor za zapošljavanje je odlučno protiv bilo kakve obustave sredstava za obveze kada je riječ o Španjolskoj i Portugalu. Mi smo to vrlo jasno iskazali u našem izvješću u europskom semestru koji je usvojen prošloga tjedna. Ova trenutna situacija je uistinu skizofrena. Te su zemlje ispunile obveze. Ovo je isto tako jedna privremena situacija. Naime, rok za ispunjavanje zahtjeva još uvijek nije istekao. Potpredsjednik Tajnen je rekao da je Portugal ranije postigao čuda, situacija se stabilizirala i sada se ponovno ostvaruje gospodarski rast. Ugrožavanje investicija nije e, kompatibilno sa gospodarskim rastom i mi to naprosto ne možemo ugraditi u to. Ne možete imati investicijske fondove prvog i drugog reda. Jedni i drugi su važni za socijalnu i teritorijalnu koheziju. To omogućuje generiranje rasta i zapošljavanja i rast poduzeća te smanjivanje siromaštva. Mi moramo pokazati solidarnost sa Španjolskom i Portugalom i to sada više nego ikada, a ne učiniti suprotno. Komisija se sada ponaša kao liječnik i govori pacijentu kako uzeti lijek, e, i govori mu pacijentu koliko će mu lijek pomoći, a istovremeno mu ne daje recept za lijek ako e, mene zanima hoćemo li uistinu primijeniti ove strašne mjere ili ćemo biti dovoljno hrabri i shvatiti da ove mjere ne ispunjavaju očekivanja europskih građana. Ovdje postoje tri mogućnosti. Ili ćemo i dalje e, produbljivati jaz između europskih institucija i birača ili ćemo učiniti suprotno. Ova odluka neće utjecati samo na narod Španjolske i Portugala nego na čitavu Europsku uniju. Hvala vam. U ovoj raspravi ste, gospodine povjereniče, vrlo često spomenuli želju i volju e, zakonodavca. Ja sam bio izvjestitelj iz kluba zastupnika socijalista prije nekoliko godina kada smo govorili o Europskom socijalnom fondu. I moram vam reći da je zakonodavac bio vrlo kritičan kad se uvodila makro uvjetovanost. I morali smo stvarno uložiti e, ogromne napore kako bi se ostavila neki prostor za fleksibilnost. Zašto? Zato što smo smatrali da kohezijska politika mora biti iznad procesa fiskalne konsolidacije, da je kohezijska mm, politika instrument za e, izjednačavanje socijalnih e, neravnoteža. I naravno da smo mi za to da se poštuju pravila, no isto tako smo za to da se pazi kako se pravila tumače. I kao zakonodavac vam govorim da postoji određena fleksibilnost zato što ako tražimo ono što nam vi govorite, a to je kako biti učinkoviti, e, vi nam morate reći koji politički cilj želite postići ako obustavite isplatu sredstava Španjolskoj i Portugalu. Zato što ako je cilj ispuniti cilj deficita, to bi značilo da ćete uz ove mjere ove zemlje udaljiti od tih ciljeva, zato što ćete e, ugušiti E, sudjelovanje malih i velikih, malih i srednjih tvrtki u gospodarski rast. Ako je, ako je politički cilj taj da vlade ispunjavaju političke ciljeve, onda budite oštri u vašim izjavama, ali nemojte biti oštri prema građanima koji će na kraju plaćati e, posljedice. Stoga govorim vam da ima prostora za fleksibilnost ako ima političke volje. Imamo članak 12c koji kaže da kada komisija vidi da su poduzete određene mjere kako bi se ispunila pravila o deficita, onda se mogu ublažiti mjere. Nema potrebe da čekate 15. listopada i predstavite obveze. Ako imate političke volje, imate e, članak 23, već vam on omogućuje fleksibilnost, a omogućuje vam da budete ne samo fleksibilni, već i pametni i pošteni prema građanima u ime odbora za poljoprivredu. Klara Eugenija Agija Garcia na dvije minute. Izvolite. Hvala vam. Ja želim odgovoriti e, gospodinu Kantajnenu. E, zakoni su ovdje da se poštuju, naravno, svi zakoni. E, obveze se također moraju poštovati, uključujući i obveze o uvjetovanosti. No povjerenice kretu. Isto tako ne možemo mnogo očekivati od tih pravila, bar ne s ljevice. To, e, to su pravila koja nas ne čine ponosnima, ali ih treba ispuniti. Nisu sve okolnosti jednake i čak i kada se pravila poštuju, situacije se mogu znatno razlikovati. Ovdje govorimo, u Španjolskoj imamo tehničku vladu ona će učiniti e, sve što je moguće, ali to je tek tehnička vlada i okolnosti su u Španjolskoj stvarno posebne i o tome treba voditi računa. Zatim tu su i realne i socijalne okolnosti, poput visoke stope nezaposlenosti. Ja vam želim nešto reći o poljoprivrednim sredstvima. Znate li vi da je program za ruralni razvoj u Španjolskoj to je sedamnaest programa, nije odobreno niti jedne godine. Niti jedne godine. Regije nisu mogle pokrenuti te programe, a operativni španjolski program je usvojen prije manje od devet mjeseci još uvijek nije stigao do regija i pazite koje će to učinke imati. Riječ je o dva vrlo važna poljoprivredna fonda za razvoj ruralnih područja i za proizvodne sektore, poljoprivredni ili sektor ribarstva koji su vrlo važni za moju zemlju. Stoga moramo ispunjavati pravila, ali već je donesena odluka da se uz povlačenje zemlja e, postotak stavio na nulu i e, taj se postotak nije pomaknuo već godinama zbog iznimnih okolnosti. Razmislite o tim e, mogućnostima u ovoj situaciji u kojoj se nalaze Španjolska i Portugal. A sve je to u skladu sa poštivanjem pravila. Hvala vam. Hvala sada gospodinu Nomelu. Hvala predsjednice predstavnici komisije. Da, suspenzija je ista stvar što i sankcije. A mislim da Portugal to ne zaslužuje. Mi smo smanjili deficit sa 11% 2010. na skoro 3% 2015. godine blizu 3% i mislim da za to zaslužujemo da nas se pohvali, a ne da nas se kažnjava. Imajući to u vidu, vi zapravo kažnjavate e, dobre učenike. Što to znači? To znači da se zapravo ne isplati truditi. Imam pitanje za povjerenike. Možete li barem dati ono što je Moskovici kada je bio ministar financija Žipeovo vladi omogućio? Naime, komisija je tada učinila ono što su oni rekli. To je bilo 2013. godine. Moskovici je preozao obvezu da će smanjiti deficit na 3%. Komisija je tada rekla da on to mora ispuniti, on se naljutio i komisija je nakon toga Francuskoj dala još dvije godine. 2015. godine cilj e, koji je, zadao, koji je zadan Moskovici u te dvije godine bio je 2%, a oni su samo ostvarili 3,5%. A što je sa Španjolskom i Portugalom? Zašto se, e, zašto se na Francusku nije primijenio postupak zbog prekomjernog deficita? Zašto se sada sankcioniraju Španjolska i Portugal, a Francuska nije bila predmet sankcija za isti zločin. Vi ste kaznili Portugal zato što je uložio velike napore. Mi smo uistinu podnijeli veliku žrtvu. Portugalski narod je podnio velike žrtve. Mi smo proveli program strukturne prilagodbe, to smo proveli na vrijeme i to je imao za posljedicu recesiju. E, komisija znala da će se to dogoditi, međutim e, svejedno je Portugal morao kroz to proći. Ne može se reći da to nitko nije mogao predvidjeti. E, brojka, naime, deficit je tada iznosio 3%. Ali što a što kad bi se dogodilo Deutsche Banku, ono što se dogodilo Banifu? što da se to dogodi sutra? E, bili se prema njima isto postupalo kao prema Španjolskoj i Portugalu? Uistinu sumnjam u to. Čisto sumnjam. Dobro, i sada na kraju dajemo još riječ povjerenicima e, i predsjednik odbora za ribarstvo, Alanka Dek. Izvolite, imate četiri minute. Hvala. E, pozdravljam vas e, u ime odbora za ribarstvo, isto tako i kao izvjestitelj Europskog fonda za e, ribarstvo i pomorstvo. To je fond koji se izravno tiče Portugala i Španjolske. Htio bih ovdje reći da sam odlučno da se protivim obustavi sredstava iz obveza. To je mjera koja je neodrživa za te dvije zemlje. Isto tako provedba ovakve mjere mora uzeti u obzir socioekonomsku situaciju koja je i specifičnosti svake zemlje te e, napore koji su do sada uloženi. Ja se večeras osjećam španjolcem i portugalcem. I ovo nije trenutak da se ide na ovakve mjere, to je politički gledano e, katastrofa E, i za Španjolsku i za Portugal, ali i za Europu. Europski građani su junako već dovoljno distancirani od Europe i ne trebamo tome još dodavati i ovo. Osim toga, povjerenice, vi ste čestitali Portugal, a sada istovremeno predlažete da ga se kazni. Dakle, tu mi je nešto promaklo. Dakle, još jedan put kao e, izvjestitelj odbora za ribarstvo i e, predsjednik odbora za ribarstvo i izvjestitelj za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, ja se protivim uvođenju ove mjere. Hvala potpredsjednika Tajne. Hvala lijepa. Mislim da nitko ne može reći da ova komisija slijepo primjenjuje pravila da ih ne tumači. U stvari nas su optužili baš za obrnuto. Razlog zbog kojega Portugal i Španjolska nisu e, dobili novčane kazne je zato što imamo manevarskog e, prostora i koristimo ga na inteligentan način uzeli smo u obzir političku i gospodarsku situaciju. I zato ne postoji nikako slijepo tumačenje ili primjena pravila. Mi mislimo da ove dvije vlade čine sve što mogu u vrlo teškim okolnostima i siguran sam da ste vrlo dobro obavješteni o veličini neiskorištenih obveza i plaćanja koje u svakom slučaju idu toj zemlji bez obzira na buduću odluku o obustavi. Međutim, kao što smo prije rekli, postoji podijeljena odgovornost. Države članice moraju učiniti svoj dio, a evropska solidarnost čini svoje. Neki su rekli e, vezano za, e, negdje su malo zbunili pakt za rast i stabilnost e, i fondove. Ja bih s vama podijelio moje osobno iskustvo. Bio sam ministar financija u doba kada su e, odobreni svi e, paketi za financijsku pomoć. I bilo je izuzetno teško zato što države članice nisu vjerovali jedna drugoj. Kao prvo, nismo imali nikakav dogovor kako pomoći zemljama u e, poteškoćama. U vrijeme krize mi smo izradili jedan sustav koji su svi smatrali poštenim. Sada imamo takav sustav koji pruža pravni okvir da komisija primjenjuje pravila slična koja vrijede za sve države članice. Mislim da jedno od ključnih vrijednosti Unije jest solidarnost, međutim ljudi moraju smatrati i osjećati da je naš pravni sustav također pošten. I zato kada komisija tumači propise i pravila, moramo paziti da ne pokušavamo na neki način e, ići izvan tog duha e, zakona, nego da uzimamo u obzir propise, ali da i uzimamo u obzir okolnosti. Moramo primjenjivati pravila koja su održiva i koja se mogu primjenjivati i na buduće predmete. Zahvaljujem vam na ovoj raspravi. U naše ime mislim da je ta rasprava bila vrlo dobra. I kao što vjerojatno znate, mi smo poslali e, prije dva i pol mjeseca pismo parlamentu. Uvijek smo bili spremni sudjelovati u ovoj raspravi i zahvaljujem vam na tom. Hvala. Povjerenica Krecu. Ja bih samo željela e, se pridružiti ovim, e, ovim zahvalama na ovoj vrlo otvorenoj raspravi E, vezano i za vrlo bolnu temu. Znam da je to vrlo teško, ali istovremeno moramo reći da je posljednje pitanje koje sam dobila nije da ja ili potpredsjednik Tajnen ili neko iz komisije nešto odlučio, nego se radi da se držimo propisa. I kada je gospodin Van Nilsteroj rekao na samom početku da se radi o E, vrućoj raspravi u prethodnom parlamentu vezano za ovu uvjetovanost i neki članovi i zastupnici su e, glasovali za, rekli su da se radi o pozitivnoj uvjetovanosti, pa da vidimo kako to možemo iskoristiti kako bismo imali dobru raspravu, a ne da pokažemo da smo loši prema jednoj državi članice, a vrlo dobri ili slijepo vjerujemo drugoj državi članici možete se na nas osloniti da ćemo sutra na kolegiju povjerenika uzeti u obzir vaše, vaša mišljenja, a kolegi će onda odlučiti, e, odnosno donijeti odluku. Ali siguran sam da pa predsjednik e, Europskog parlamenta i klubovi zastupnika će također izdati mišljenje i da će komisija uzeti u obzir vaša mišljenja osjetila sam ozračje i e, ja ću sigurno to sutra podijeliti s mojim kolegama u Europskoj komisiji. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. I ja mislim da se radilo vrlo korisnoj, živoj i važnoj raspravi. Kao što sam rekao na samom početku, Ovaj e, sastanak sam po sebi ne zaključuje dijalog, ali moramo podsjetiti komisiju da niti jedan prijedlog e, ne može biti odlučen formalno prije zaključenja ovog dijaloga. Onda će e, predsjedništvo vidjeti koje će biti odluka, a oni će na temelju naše preporuke, dakle ne možemo to sad predvidjeti, koja će biti komunikacija komisije. Hoće li to biti konkretno mišljenje ili će parlament tražiti da se nastavi strukturirani dijalog e, sa komisijom. To je prerogativ e, koji je e, u slovu i duhu zakona. To je prvo pojašnjenje. A drugo pojašnjenje, svjesni smo da možemo drugačije tumačiti duh e, zakona, međutim ovo ova rasprava je e, korak naprijed jer je pojašnjeno da slovo zakona iako e, postavlja obvezu djelovanja ne predviđa niti rok niti način. Dakle to je po slovu zakona, možda se ne slažemo u vezi sa duhom zakona a to je upravo ono o čemu ćemo sada raspravljati. I posljednja primjedba, moram reći da bih ja očekivao, naravno ja ne krivim komisiju, malo više konkretnih detalja o tome koji će biti konkretni prijedlog komisije, koji program i za koji iznos. Ja moram reći da osobno ne možemo reći da smo zaključili naš dijalog jer još uvijek nisam dobio konkretna imena programa niti brojke. A to je nešto što ćemo morati malo više razraditi zajedno s komisijom. Kolegice, izvolite. Hvala lijepa. Samo nekoliko riječi E, pitanje poslovnika, zato što neću biti na sastanku koordinatora, na portugalskom ću govoriti, hvala. S obzirom da govorimo o Portugalu. Gospođo predsjedateljice, ja sam dao zahtjev koja je e, dana e, obim e, komisijama, dakle uredba 2011. parlamenta i vijeća koja je predstavljena vladi i, parlamentu, dakle 1173 koja govori da komisije, da odbori mogu pozvati države E, koje su korisnice e, da sudjeluju u e, ovom strukturiranom dijalogu. Ja sam odvjetnik i ja znam da Portugal ovdje nije optuženik. Međutim, bilo bi čudno da možemo donijeti odluku o nekoj zemlji, a da moja zemlja ne može izraziti svoje stajalište. Mislim da, je to, da bi to bilo u duhu pravde. Da, to je jasno za svakoga od nas u ovom ovoj prostoriji. Želim zahvaliti sve e, članove svih odbora na poštenom dijalogu. Želim vam zahvaliti što shvaćate našu odgovornost da objasnimo europskim građanima e, svaku našu mjeru koju donosimo ovdje u parlamentu zajedno s komisijom. Što se tiče naših sljedećih koraka, želim pozvati koordinatore E, dva odbora i e, predsjedništva dvaju odbora da ostanu u ovoj prostoriji u zatvorenom e, obliku i da vidimo kako možemo nastaviti naš strukturirani dijalog. Jer mi svi znamo da je to bio samo prvi korak tog dijaloga. Zahvaljujemo povjerenicima, a mi nastavljamo sa sastankom koordinatora. Zatvaram sastanak.